Sorry? Let's Dobro jutro svima. Pozdravljam vas na sastanku proračuna za nadzor, e, odbora za nadzor proračuna. Prvo vam želim pitati da li možemo usvojiti dnevni red. Ako nema prigovora, smatramo da je usvojen i nastavljamo. Ali da ujedno i istaknem kako danas imamo u našem odboru dva vrlo cijenjena uvažena gosta. Kao prvo hrvatskog potpredsjednika vlade i ministra financija Zdravka Marića, a kasnije danas poslijepodne povjerenika Johanesa Hana. Druga točka na dnevnom redu su e, objave predsjedajućeg Dakle, odluke koordinatora od 12. prosinca 2019. mogu vam se naći u dosjeu e, za ovaj sastanak i ako nema prigovora smatramo da su usvojene. Usvajan, ista se stvar odnosi i na zapisnik sa sastanka od 12. prosinca. Ako nema prigovora smatramo da je usvojen. Dakle, prošlo je vrijeme Božića, sad je došlo vrijeme za glasanje. Pa da prvo provjerimo da li naš e, uređaj funkcionira. Imate svi e, kartone za glasanje, kartice za glasanje. Dakle, glasanje je otvoreno. Ostaje i dalje otvoreno, gospođo Holmajer. Ostaje otvoreno. A sada ga zatvaramo. sa dobrim rezultatima. Onda možemo odmah nastaviti sa dnevnim redom. Prvo, dakle, imamo transfer sredstava u odjelu, dakle, prijenos sredstava u proračunu 2019. Gospodine Howard, izvolite. Dakle, to se odnosi na prenos na kraju godine i sve se uglavnom odnosi na sredstva koja su stavljena na raspolaganje za plaćanje. I mi želimo naravno i sad u različitim dijelovima evropskog proračuna ispuniti sve obaveze koje su se nakupile i to riješiti. Najviše su uglavnom provedbe programa iz Europskog fonda, socijalnog fonda i fonda za e, teritorijalnu koheziju. A zatim i fond za poljoprivredu kao i za pomorstvo i ribarstvo. Za njih je potrebno dati dodatna sredstva i to se vidi elementi za socijalnu socijalnog fonda i kohezijskog fonda su sad uglavnom funkcioniraju punom brzinom, kako to ljudi vole reći, i zbog toga se i računi nakupljaju jer programi se odvijaju punom, kažemo, brzinom i mislimo da je ove godine komisija vrlo brižno kontrolirala proračunska plaćanja tako da budemo sigurni da su sva sredstva koja su izdvojena za preuzete obveze za 2020 doista tu i odgovaraju potrebama. U sličnom slučaju imamo i područje poljoprivrede, to je imamo jedno manje usklađivanje u postocima jer to je uglavnom jedan vrlo veliki proračun. U slučaju pomorstva i ribarstva to je ponovno jedan e, fond koji je nekako kaskao, ali sada nadoknađuje i mislimo da će se to isto tako onda ispuniti sve e, preuzete obveze. E, mi smo u nekim različitim naslovima morali sredstva pomicati i preuzimati kako bi se to onda moglo i provesti i platiti. Uglavnom, do sada je provedba bila ispod procijenjenog, uglavnom 43 proračunske linije su bile ispunjene. Ukupno smo imali 245,5 milijuna eura koje su onda nabavljeni dakle pre, nadometnuti zato što smo neke druge proračunske linije e, smanjili i rezali pa smo ovo uspjeli sve odvojiti i naplatiti. Hvala. Da li se neko drugo od izvjestitelja želi javiti za riječ? Komisija nitko? Dobro. Onda idemo na glasanje. To ćemo elektroničkim putem obaviti. Izvolite. Glasanje otvoreno, zatvoreno. Prijedlog se usvaja sa 21 glasom za, 4 protiv i 3 suzdržana. Dozvolite da iskoristim i ovu priliku da se malo odmaknem od službenog dnevnog reda i osobno uputim nekoliko riječi gospodinu Howartu i još nekim članovima E, odbora za proračunskog odbora iz Velike Britanije. S obzirom da sam sa gospodinom Howartom e, surađivao češće i onda zato će mi još ostala trojica zastupnika iz Britanije, oprosti što se prvenstveno gospodinu Howardu obraćam. Ovo je, ako smijem reći, vaš zadnji nastup u ovom odboru, na zadnje sudjelovanje. Nažalost sam samo nekoliko mjeseci imao priliku i čast surađivati s gospodinom Howardom. No to kratko vrijeme je bilo dovoljno da e, doživim i upoznam gospodina Howarda kao neko koji je vrlo otvoren, vrlo izravan i izuzetno dobro poznaje ove dosjeje o kojima govori, za koje je bio izvjestitelj, a ima i puno veće, šire znanje o svemu iz našeg područja. Prema tome, želim vama, gospodine Howard, i ostalim zastupnicima iz Britanije samo sve najbolje. Moj pokojni otac je obično govorio da se e, drveće nikad neće početi sudarati, ali ljudi se znaju sudarati ili susretati i prema tome ja sam siguran da ćemo se i mi ne sudarati, ali susretati u budućnosti sasvim sigurno. Hvala vam lijepo na svoj suradnju. Nažalost, moramo se vratiti na naš posao. Još uvijek smo u glasanju i za sada nemamo nikakvih zahtjeva za prijenos sredstava iz eh, dijela trećeg i možemo odmah krenuti sa ovim točkom koja se odnosi na planove o upravljanju nekretninama. Ovdje konkretno o nekretninama u Pekingu, pa onda bih gospođi Keller htio dati riječ o, da nas iznosi gospođa Keller o tom dosjevu. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Ovdje ćemo imati tri izvješća o nekretninama. Prvo se tiče jedne od zgrada Europske delegacije u Pekingu, dakle službe za vanjsko djelovanje. Mi smo analizirali ovaj dosije u prosincu prošle godine, to je bila prva analiza. Radi se o obnovi ugovora o najmu za sjeverno krilo zgrade, tu postoje dva lokaliteta i to na e, trajanje od četiri godine i to dok se čeka izgradnja južnog krila gdje već postoji zgrada koja je trenutno bitno manja, ali se nalazi na jednom većem terenu. Tako da je zapravo zamisao da se tijekom te četiri godine objedine sve službe na istom mjestu. Ova zgrada za koju se traži produžetak ugovora trenutno ima 74 osobe, 50 iz Europske službe za vanjsko djelovanje, 8 stažista i 8 djelatnika iz drugih europskih institucija kao što je Europska investicijska banka, Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost i Europski ured za intelektualno vlasništvo. Ovo izvješće sadrži e, neke stavke kao što su iznos najma, najamnine. E, mi smo tražili e, procjenu cijena, naime čini se da inače na u Pekingu na tržištu cijene rastu, to je jedno dosta specifično tržište. Bitno je da imamo uvid u to e, kakva je situacija i u okruženju, tako da nam se čini da su ove četiri godine realne u smislu vremenskih rokova e, kada je riječ o izgradnji buduće zgrade koja će omogućiti da se sve službe objedine. Riječ je o povećanju namnine u iznosu 12%, što nam se čini razumnim, 22%. To je odgovara tržišnim cijenama. Monika Holmajer, e, koja dobro poznaje ovu tematiku postavila je niz pitanja i ono što ju brine jest e, činjenica dakle hoće li sve službe biti na istom mjestu. No u svakom slučaju potrebno je da se ovdje osiguraju sinergije. E, rekla bih e, diplomatskim riječnikom da postoji mogućnost poboljšanja odnosa između Europske službe za vanjsko djelovanje i Europskog parlamenta, no dakle ima prostora za poboljšanja, no ja mislim da trebamo prihvatiti ovaj prijedlog i započeti dijalog sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. Naš zadatak je da dobro upravljamo proračunskim sredstvima da na najbolji način iskoristimo sredstva Europske unije i to je uostalom ono što trebamo učiniti i zbog poreznih obveznika, tako da predlažem jednu širu raspravu e, imajući ovo što sam rekla u vidu, e, dakle taj dijalog sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. Na početku ovoga saziva mislim da svi trebamo djelovati u jednom e, pozitivnom tonu. Hvala vam gospođo Gospođa Holmar, izvolite. A štovana kolegice Keller, štovani ostali kolege i predsjedajući, načelno se slažem sa ovim što je iznijela kolegica Keller, ali nešto me muči, mislim da mi je to pitanje na koje bih volila hitan odgovor. Naime, nakon što smo nas dvije razgovarale, onda sam vidjela da imamo pretpostavke za izdavanje odobrenja. Ali da bi se takvo odobrenje izdalo, onda bi se morale raščistiti još neka pitanja između Europske službe za vanjsko djelovanje i parlamenta. A prvo pitanje bi bilo zašto bi europsko zdanje i to najskuplja zgrada do sad po kvadratnom metru računata i to i puno, puno skuplja od svih ostalih zgrada veleposlanstava Evropske unije e, diljem svijeta, da će dakle e, od 2020. 210, a od 2026. E, još puno više. I sad bez obzira da li to bila Malta sa 150 ili Italija sa 160, Nizozemska sa 250, e, Njemačka 146, Belgija 140, Austrija 150, Irska 86. Dakle, vidite koliko je skuplja ovo, dakle koliko se tu plaća po četvornom metru u odnosu na plaćanje za druga veleposlanstva i misije Europske unije u svijetu. I zato je moje pitanje zašto u takvom jednom okruženju plaćamo oko 20% više ili čak 30% više nego što to činimo u ostalim zgradama misije ili veleposlanstava Europske unije u svijetu. Drugo pitanje koje nas muči i koje treba raščistiti prije izdavanja odobrenja je sljedeće. Ja bih voljela nakon što je dakle služba za vanjsko djelovanje e, bila ne baš prijazna prema parlamentu, da tako kažem, da mi svakako još te to preduvjete neke dodamo na, dakle, uvjetujemo naše odobrenje. Pitanje je naravno veleposlanstva u Londonu i mislim da je to bilo dogovoreno da to bude parlamentarno vlasništvo, ali pošto to neće biti onda mi imamo valjda pravo neke druge mjere poduzeti, ali valjda se to sad već i dogovoreno. Druga stvar je da je Europska služba za vanjsko djelovanje službenike Europskog parlamenta željela da budu seconded national uh, dakle da budu upućeni nacionalni službenici, odnosno stručnjaci. A to E, je navodno prema nekakvom dogovoru između Vijeća i parlamenta iz srpnja 2010. kad je napravljen dogovor o takvom ugovoru o suradnji u Washingtonu. I mi smo onda tamo, dakle, zajedno sa službom za vanjsko djelovanje bili smješteni u jednoj zgradi. I naravno da su oni imali seconded national expert, imali su upućene nacionalne stručnjake iz zemalja članica. Ali to je potpuno drugčije nego kad mi kao službenici Europskog parlamenta ili dužnosnici imamo tamo ljude koji su ili, dakle, kod nas službenici u stalnom radnom odnosu, sa posebnim preduvjetima da to bude i tamo se brinu za naše parlamentarne i ostale ljude kad dođu u Ameriku, recimo. A onda Europski parlament je donio odluku da se sa Azijskom i Afričkom unijom um, želi postići jedna vrlo široka parlamentarna suradnja. A u tu svrhu se onda i adekvatno uh, radilo na tome i dogovaralo to sa Europskom službom za vanjsko djelovanje, naravno mi kao parlament ne želimo da nas se onda ovdje lošije tretira i ne želimo da se nama nameću i skuplje obaveze, skuplje kvadrati, skuplje režije i ostale. I zbog toga sam ispripremila tekst u kojem se sve ove točke ističu, navode sve te razlike u cijenama i sve ostalom, a osim toga, gledajte, postoje već i pismeni ugovori do sada već pripremljeni. Prema tome, kad bi Europska služba za vanjsko djelovanje napokon nešto od toga potpisala, onda bi i to pitanje bilo razriješeno, pa i Peking. Ali ako oni dalje budu tako neprijazni prema nama i dalje ne budu sve to potpisivali što je dogovoreno, onda smo mi izgubili, odnosno ne možemo dati svoju suglasnost. Zato sam, kao što rekao, i pripremila ovaj tekst i to e, smatram da je jedan preduvjet, a da bi dali svoje odobrenje za ovo sve, e, za ovo, recimo, zgrade koje se nalaze konkretno u Pekingu. Ali kažem, moramo tu malo podržati i malo ojačati poziciju svog vlastitog nas, parlamenta, jer je bilo dovoljno neprijaznih činova prema nama, doduše naravno bilo diplomatski iznesenih i nigdje oni nisu bili grubi na oko, ali su bili totalno neprijazni prema stajalištu i interesima parlamenta a i mi moramo zaštititi svoje financijske interese u parlamentu i ne možemo jednostavno u svemu popuštati službi za vanjsko djelovanje. Prema tome, Peking bi to bila zapravo onaj naš glavni test da vidimo da to bude egzemplarna priča sa Pekingom. Dakle, nećemo dati dozvolu, nećemo se pomaknuti dok ne potpišu sve ostale ugovore koje smo rekli. Ja sam vidjela sve te ugovore. Ugovori su pripremljeni, ja sam ih provjerila. Oni su svi spremni za potpis i trebaju se se napokon riješiti. I ja bih zaista volila da u tom slučaju podržimo i ojačamo poziciju nas kao parlamenta. Hvala lijepo. li... Imate li drugih komentara? I Gospodin kolega Danuta, ja sam samo htio uzeti riječ zato što Znamo da su i Monika Holmar i kolegica Keller služili u našim uredima u Washingtonu. U zadnjem mandatu je parlament rekao da želi da ih se bude predstavljena četiri mjesta u svijetu. To je Washington gdje već imamo ured, i dijelimo ga sa službom za vanjsko djelovanje i tu suradnja nekako ide dobro. Drugo bi bio Afrički ured u Addis Abebi. Treći bi bio ured u Džakarti koji bi pokrivao istočnoazijski prostor. I četvrti bi bio, mislim, u njorku za, ima kontakte s UN-om. Ali kao do sada, je kod uvijek e, vanjska služba pokušavala blokirati naš razlog i nekako staviti te ideje i te naše želje i zahtjeve na led. I ja ne mislim da je to dobar primjer dobre i međuinstitucionalne suradnje. Mislim da ovaj parlament može odigrati puno bolju ulogu i to u vrlo vrlo, da kažemo, naravno ovim skučenim proračunskim uvjetima, ali bez obzira ne možemo pustiti da nas se tako gura i, i, jednostavno nogom odbacuje kako im paše. Ima li još komentara? Hvala vam gospodine predsjedatelju. Ja bih e, htio samo shvatiti o čemu se ovdje radi. E, dakle, hoćemo li sad ovo zaključiti prije glasovanja? Zastupnica Vasquez Garrido je ovdje iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Mislim da imamo niz važnih, relevantnih pitanja koja smo čuli od naših zastupnika, pa ću vrlo rado dati riječ vama da nam e, date uvid u vaš stav. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Želim isto tako zahvaliti svim govornicima koji su uzeli riječ. Ja nemam što dodati izlaganju gospođe Keller, izvjestiteljice. Mislim da je ona vrlo dobro rezimirala ovaj projekt. Tako da nemam, bog znam što dodati na to. Što se tiče pitanja koje je postavila gospođa Holmajer, mislim da to izlazi izvan okvira mojih nadležnosti. Htjela bih se samo osvrnuti na sljedeće pitanje. Zašto je ovdje riječ o najskupljoj zgradi po četvornom metru? Mislim da to nije potpuno točno i ne poklapa se s podacima kojima mi raspolažemo. To nije najskuplja zgrada. Ovdje mi suradnik kaže da postoje podaci o cijenama koje smo isplatili u nekim drugim zemljama. Molim vas, samo podsjetite na prosječnu cijenu. Ovako iz glave čini mi se da je cijena eh, u Kini čak ispod prosječne cijene. Da, to je točno. Dakle, ovdje govorimo o prosječno 350 eura po četvornom metru, a prosjek za čitavu mrežu je 435 eura po četvornom metru. Tako da mislim da je ovdje došlo do nesporazuma. Najskuplja delegacija iznosi oko 1000 eura po četvornom metru, dakle toliko košta cijena zgrade ne bih rekla da ovo izvozi izvan okvira koji su nam prihvatljivi. Da, postoje neka veleposlanstva koja plaćaju niže cijene u istom području, ali to ovisi o tome kada je sklopljen ugovor o najmu. Tržište u Pekingu je iznimno volatilno i mogu vam osobno reći da se često događa da cijene porastu mnogo brže nego što očekujete. E, čitava susjedstva se zapravo, grade se vrlo moderni neboderi, tako da ovisno o tome kada je sklopljen ugovor o najmu prije ili nakon gradnje, e, definira cijenu. Mi smo zatražili da delegacija analizira cijenu u odnosu na trendove na tržištu e, za istu, odnosno usporedivu kvalitetu nekretnina. Nažalost, ne mogu sada dati podrobnije informacije ovome odboru o kvaliteti zgrada e, koje unajmljuju druga veleposlanstva, da kako ako je kvaliteta niža, onda su i cijene niže. Samo mogu ustrati na tome da smo odradili vrlo detaljnu analizu tržišta i da je ta cijena bila sasvim u skladu sa prosječnom tržišnom cijenom za zgradu te kvalitete i e, te veličine. Zatim gospođa Holmajer je također postavila još neka pitanja koja izlaze izvan djelokruga rada mog odjela, tako da ćete me razumjeti ako neću ulaziti sada u detalje vezano uz ta pitanja. Te rasprave se vode na razini glavne tajnice Helge Schmidt i glavnog tajnika Europskog parlamenta. Ne bih htjela ulaziti u rasprave koje se vode na toj razini. Jedino što vam mogu reći jest da je uložen napor da se uklone nesporazumi i to nakon e, tjedana tišine i manjka dijaloga među našim institucijama imam dojam da se naši odnosi brzo poboljšavaju i da smo uklonili neke nesporazume primjerice kao što je bila ideja da je Europska služba za vanjsko djelovanje zatražila od Europskog parlamenta da e, besplatno ustupi neke e, zgrade, odnosno prostorije. Nažalost, nemam dozvolu da išta kažem o djelatnicima, ali istina je da je moj odjel zadužen za raspodjelu prostorija sa drugim institucijama poput Europske investicijske banke e, koja je ovdje navedena kao primjer boljeg postupanja od strane Europskog parlamenta tu nailazimo na još jedan veliki nesporazum. Europska, investicijska banka nije u sustavu Europske službe za vanjsko djelovanje. Oni imaju nazočnost u pojedinim zemljama ovisno o statutu banke i ugovorima koje oni sklapaju sa zemljom domaćinom. Dakle, imaju svoje vlastite ugovore koje se temelje na Bečkoj konvenciji tako da su oni nazočni u ime Europske unije, ali su na neki način i neovisni od delegacije i neovisno djeluju u odnosu na moju službu, na Europsku službu za vanjsko djelovanje. Dakle, e, jedini aranžman koji mi imamo sa Europskom investicijskom bankom je da im olakšamo pristup prostorijama u zgradi. Mi im ne nudimo bolje uvjete nego drugima, e, dakle naplaćujemo im istu cijenu kao i ostalima u delegaciji, tako da je to zapravo jedini administrativni aranžman koji imamo s tom konkretnom institucijom. Što se tiče ostalih E, odnosa i političkog odnosa sa Europskom investicijskom bankom. Kao što znate, to je vrlo aktualna tema i ta se rasprava vodi na iznimno visokoj razini i nema nikakve veze sa ovakvim administrativnim pitanjima koja se e, dogovaraju na terenu. Evo, mislim da ću tu stati. Da kako rado ću odgovoriti na eventualna dodatna pitanja o ovom projektu e, vezano uz zgradu delegacije Europske unije u Kini. Želi li netko uzeti riječ? Želi li netko odgovoriti? Tekst koji je predložila gospođa Holmajer e, ćemo proslijediti ostalim klubovima, da kako ne možemo tražiti od Europske službe za vanjsko djelovanje da to potpišu. Međutim, ako se svi slažete, možda gospođa Homajer želi ponovo uzeti riječ i nakon toga gospođa Keller pa ćemo zaključiti. Hvala. prva što se tiče ovih cijena, čak i ako pokušamo to vrlo diplomatski reći, a za to smo recimo Znamo da Europska služba za vanjsko djelovanje jako dobro radi kad se treba kad se treba diplomatski izraziti. Onda da vam kažem, ova zgrade o kojima ste govorili nisu zgrade manje vrijednosti, nego su to ambasade, veleposlanstva u drugim zemljama, veleposlanstva Europske unije. Prema tome, nemojte molim vas govoriti kako se tu mi tražim da se da mi e, ovdje govorimo o nekakvim manje vrijednim zgradama kad mi dajemo recimo naše primjere nižih cijena. Mislim napokon to su veleposlanstva Europske unije u Austriji, u e, Italiji, u, u Lisabonu u Portugalu i drugdje u svijetu. Prema tome, to stvarno nisu nekakve manje vrijedne zgrade. I dobro, ja jesam već e, došla do toga da bi se mi mogli e, i složili smo se u krajnjoj liniji sa tem pekinškom zgradom, ali molim vas, vanjsku službu za vanjsko djelovanje, da bude malo konkretnija kad e, se sprema na nove pregovore o cijenama koje ćemo platiti za najam nekih zgrada ili prostora. Jer vidite, budite malo precizniji i malo nas bolje pripremite, zato što mi znamo i cijene drugih zgrada koje, o kojima smo vodili e, pregovore. Osim toga postoji i tablic, tabela, tablice sa svim mogućim cijenama navedenim cijenama za to kako koja ambasada i kako koja država iznajmljuje prostor po kojim cijenama u tim dotičnim državama i konkretno i za Peking. zbog toga bi lijepo molila da se više toga držite. A osim toga, mislim imam e, u, ime svih naših izvjestitelja u sjeni i svih ostalih molim službu za vanjsko djelovanje da ne zaboravi, vi ste već u lipnju 2019. dobili sve moguće dozvole da produžite ugovor o najmu. Mi smo inače vrlo na kratkom roku, dakle na kratak rok dobili čitav dosje i da naše kolege je to bilo jako, jako malo vremena i molim da nam inače date više vremena. Vanjska služba je rekla da je to zato što su oni navodno dobili materijale u zadnji čas. Međutim, ja kad sam pitala, onda sam čula da, su vi, da ste vi imali sve ugovore i sve materijale i svu dokumentaciju još prije lipnja 2019. a nama ste onda dokumente dostavili u zadnji čas. Prema tome, takav način ponašanja ne uljeva nama baš neko povjerenje da vi pošteno s nama radite. I nego nam zapravo navodi na sumnju da ste nas htjeli natjerati da u zadnji čas ne proučivši materijale pristanemo na nešto. A onda još nešto, žao mi je, ja nisam uspjela e, proučiti sve tekstove. I, mislim, niste vi, pardon, niste vi uspjeli proučiti sve e, kompletan tekst koji smo pripremili, jer znam da je došao u zadnji čas i to su rekli kolege. Evo, kolega iz Rumunjske isto to rekao. Ali možeš mi reći kako se tvoje prezime e, izgovara. dobro. E, kao što je rekao kolega Stefanuta, dakle, uvijek se bojim da krivo ne kažem prezime. E, tak sam rekao, to imala probleme sa e, kolegom Peksom jer sam njegovo prezime izgovarala Pekša, a nisam znala da je Pekša umjesto Peksa. Zapravo jedna jako ružna riječ i, i nije dobro, pa zato ne želim pogriješiti. Dakle, E, vidite, morate proučiti, e, imate taj materijal, ali u te četiri točke, onom što smo mi napisali, mi govorimo da će se Peking odmah odobriti čim oni potpišu sve ostale stvari. Hvala. Gospođo Keller, želite li odgovoriti? Da, da, hvala. E, htjela bih zahvaliti kolegama, posebno Moniki, koja vrlo dobro poznaje ovaj dosije. E, zahvaljujem također i djelatnici koja je govorila ispred Europske službe za vanjsko djelovanje na informacijama. E, moram ipak e, nadopuniti ovo nekim dodatnim informacijama. Dakle, postoji tablica sa različitim zgradama veleposlanstva i cijenama po četvornom metru i na prvi pogled izgleda da su te cijene niže od onih koje su nama ponudili, tako da tu trebamo doista biti oprezni. Međutim, riječ je o Kini, tu se ne poznaje trajanje e, ugovora. Priroda ugovora. Što se tiče trajanja ugovora, dakle tu nemate sustav kupovine, nego e, ugovore o najmu koji dugo traju, tako da te cijene ne, ne, na njih se ne primjenjuju ista pravila kao i na u, kratke ugovore o najmu. Zatim postoji još i e, dokument Europske službe za vanjske djelovanje gdje se točno opisuje natječaj e, koji je, e, dakle kako je slijedao taj natječaj bilo je 13 e, ponuda i još 15. Dakle, to je doista jedan vrlo cjelovit e, dokument i ovdje se vidi da je više manje riječ o cijenama e, koje odgovaraju cijeni koja je ponuđena. Tako da mislim da se tu možda bolje može vidjeti kakva je trenutna tržišna situacija s obzirom na površinu Eh, odnosno na četvorne metre koji se traže i na trajanje ugovora. Eh, čuli ste da se na tom tržištu stvari vrlo brzo mijenjaju, tako da ne možemo eh, si priuštiti da izgubimo ugovor, tako da bi moj prijedlog bio vrlo pragmatične naravi i mislim da, da se da suglasnost za ovu zgradu u Pekingu. A sad nam još e, ostaje pitanje nekretnine u Londonu. Morat ćemo glasovati. Kasnije ćemo se vratiti na London, ali pa da, možda da imate opći uvid u situaciju. Ne, ako dopustite, jer tu je pitanje e, prijedloga gospođe Holmar. Dakle, što se tiče Londona, E, vi ste tražili od mene da analiziram dosije i da vam onda održim e, kratko izlaganje. Gospođa Homar mnogo bolje pozna situaciju. Imamo novog visokog predstavnika, tako da predlažem da se s njima povede rasprava o samoj metodologiji rada. Istina je da su dokumenti podneseni u posljednjem trenutku E, dakle postoji želja parlamenta da bude nazočan najmanje četiri lokaliteta na svijetu i dakle sve to treba uzeti u obzir. Gospođa Holmajer je tu uložila svoje vrijeme e, i mislim da ovaj dokument može biti dobra podloga za daljnju raspravu sa Europskom službom za vanjsko djelovanje, no predložila bih da se izdvoji vremena za tu raspravu i da onda porazgovaramo o načelima eh, kojima bi se trebali rukovoditi prilikom eh, izdvajanja sredstava za zgrade izvan Europske unije. Gospođa Holmar, izvolite. Dakle, to za mene nije nikakva opcija, jer eh, kolegice Keller, draga, sjetite se, mi smo razgovarale u četiri oka o tome i dogovorile smo bile da nećemo takve stvari danas ovdje obećavati ni dogovarati. Jer vidite ovo što traje sa službom za vanjsko djelovanje je u biti jedan raščišćavanje odnosa nakon mjeseci i mjeseci u kojima su oni bili više nego neprijazni prema Europskom parlamentu. I mi sad jednostavno kao parlament želimo jasno staviti do znanja da se ne damo više vuč za nos i na taj način izolirati iz donošenja odluka jer napokon parlament e, je samostalna institucija europska, kao što znamo direktno izabrana, to je Europska služba za vanjsko djelovanje, uopće ne uzima obzir i tako nas ne tretira. I prema tome oni e, zapravo mi oni kažu da mi njima dajemo povijesne cijene, navodimo, a ne tržišne cijene. Drugim riječima, oni vele da mi recimo sa povijesnima baratamo i ugovorima i da su one potpuno drugačije od onog što je danas po tržišnim uvjetima u Londonu na snazi. Osim toga, ne, može, ne mogu oni tretirati osoblje za poslenike Europskog parlamenta kao upućene nacionalne stručnjake. To tako ne ide. I onda je Europska služba za vanjsko djelovanje još htjela reći da drugim riječima europski parlamentarci koji su recimo smješteni u Londonu ili negdje drugdje ne mogu pred tamo zastupati Europsku parlament i kontaktirati sa drugim parlamentarcima. To su nam htjeli zapravo usporiti, a to ne ide. Prema tome, oni su morali računati s time da kad tako postupaju, da će izazvati našu reakciju naša reakcija je bila takva kakva je i sad mislim da se stvari ubrzavaju i da ćemo razriješiti to. Evo u Washingtonu smo, imamo situaciju koju je kolega točno opisao u našoj koegzistenciji su u istoj zgradi i oni su jednostavno pokušavali u Washingtonu naš, nas izgurati i kompletno nam oduzeti mogućnost odluka. Evo kolegice Keller, meni jako žao, ja sam mislila da ste vi već e, dostavili svima ove dokumente i dosje čitav, da se svi upute u to, ali ja bih vas lijepo molila da um, ne zaboravite da smo mi došli dotle i da imamo pripremljene ugovore, da smo mi sa svoje strane sve napravili i da sada je vrijeme da se jednostavno Europska služba za vanjsko poslovanje potpiše sve ono što smo do sad dogovorili. Ako to ne učine, nećemo ni mi dati odobrenje za Peking. Ako učine sve što smo pripremili sa ugovorima, onda ćemo se i mi složiti isti čas e, za Peking. Drugim riječima, ako se dogovorimo i jednostavno na istoj osnovi se postupa i prema Washingtonu i Addis Abebi a i Jakarti, ništa drugo ne želimo, samo da se radi u skladu sa našim ingerencijama i našom pozicijom. Mi ništa ne želimo više nego da se prenese ono isto što smo uspjeli dogovoriti 2010. za Washington i što je kasnije ratificirano, da se prenese na sve ostalo. There, um, the da, dakle, nismo dobili odgovarajući odgovor na postavljena pitanja, ali moramo glasovati. Moramo pristupiti glasovanju. Nema drugog načina. Predložio bih sljedeće. Možemo glasovati u dva kruga. Kao prvo ćemo glasovati o Pekingu, i o tome hoćemo li ove četiri točke koje nam je gospođa Holmajer predočila e, postaviti kao preduvjet. Ne, prvo ćemo glasovati o Pekingu, a onda o tim uvjetima. Gospođa Keller, izvolite, hvala. Pa e, pitam se trebamo li glasovati o ovoj drugoj točki, s obzirom da mi nismo dobili uvid u ovaj dokument, nismo s njime upoznati, nije preveden i tako dalje. Ako ga iščitamo, ako na brzinu, imam dojam da se svi slažemo. U prvom stavku piše da želimo biti nazočni u Londonu. E, drugi stavak, kao što je podsjetio kolega, želimo biti e, prisutni u Džakarti, Addis Abebi, Washingtonu, ne znam koje je bilo četvrto mjesto. Zatim, podsjećamo na situaciju u Londonu, podsjeća se na načela i tu nisu samo četiri nego pet ureda jer moramo misliti i na London jer kako Europska služba za vanjsko djelovanje kaže nije više u Londonu, London nije više u Europskoj uniji. Međutim, mislim da nije dobro da sada glasujemo o tekstu koji smo mogli raspraviti i mislim da bi bilo šteta da se sada glasuje. Kako želite, na vama je da odlučite gospodine predsjedatelju, ali meni se čini da bi ovo više bilo dobro kao podloga za daljnji rad. Možda možemo glasovati o tome da to bude podloga za daljnji rad. I dakle uz u raspravi uz nazočnost Europske službe za vanjsko djelovanje, ali vi kažete da ovi uvjeti koji stoje na papiru ne bi trebali biti problem, tako da ne vidim zašto je problem da onda imamo te uvjete definirane. First of all, let me say we have at 11.30... Kao prvo moram vas podsjetiti da gospodin Marić dolazi u 11.30. Imamo još nekoliko točaka na dnevnom redu. Ne želim sada eh, da se ova rasprava odugovlači. E, glasovat ćemo o Pekingu i nakon toga ove četiri, ove četiri uvjeta. Madame Guardia Zabal. Sí, gracias, presidente. Tenía otra reunión en paralelo y no he podido seguir. Hvala lijepo. Ispričavam se, imala sam još jedan drugi sastanak e, koji se paralelno odvijao, tako da nisam bila nazočna i nisam čula čitavu raspravu. Mislim da je vrlo dobro da nam je izvjestiteljica dala ove informacije i razmijenila informacije sa prethodnim izvjestiteljima. međutim naš klub nije bio informiran. Tako da mislim da nam treba više vremena da raspravimo o ovim prijedlozima. Mi ne možemo sada odmah pročitati, analizirati i dogovoriti se unutar kluba je li nam to odgovara ili ne. Dobro, s obzirom da ima još otvorenih pitanja, predlažem da ponovno porazgovaramo o tome danas poslije podne nakon posjeta gospodina Hana. E, hoćemo li glasovati sada u 11 sati ili u 17 sati danas poslije podne, zapravo je jedno a u međuvremenu će svi uspjeti pročitati ovih 20 redaka, ne radi se o 20 stranica, tako da se nadam da bismo do 17 sati mogli o tome e, dakle odlučiti i raspraviti. Glasovat ćemo danas poslije podne onda o pitanju zgrade u Pekingu. A sada imamo sljedeću točku dnevnog reda koja se također tiče ove politike upravljanja nekretninama. Dakle, to je Palmerston, gospođa Keller. Riječ je o zgradi u Briselu. govorimo li o Frontexu ili, ili jaslicama? Radi se dakle o lokaciji Europske komisije koji se koristio za lokaciju jaslica koja je onda postala e, zapravo mjesto za čuvanje djece nakon što završe školu, a dok roditelji ne dođu po njih. Dakle, možemo govoriti o nekoj vrsti predškolskog odgoja. E, daje se prijedlog da nakon što se ta lokacija koristila u različite svrhe, uključujući i jaslice, da se koristi za drugu namjenu. Nažalost, nažalost e, zgrada je u lošem stanju, u svakom slučaju e, važno je zgradu najprije preurediti. Bilo bi dobro, iako još uvijek ne znamo detalje, da čujemo mišljenja svih e, partnera trebamo se pripremiti za konačnu prezentaciju, ali to je u svakom slučaju nešto što bi vjerojatno u konačnici bilo e, namijenjeno za dnevnu skrb djece zaposlenika u europskim institucijama, konkretno u Europskoj komisiji. Dakle, ja bih e, željela predložiti da se da pozitivno mišljenje u ovoj fazi. Mislim da je dobro da komisija dalje razvija projekte ovoga tipa. Hvala. S obzirom na vrijeme koje nam je ostalo na raspolaganju, nećemo ulaziti u ovu raspravu sada dubinski. Vratit ćemo se na ovu točku kasnije kada dobijemo više informacija o samom projektu. E, također, gospođa Keller, vezano uz Varšavu i središnju jedinicu Etijasa. Da. Radi se o izgradnji odnosno potrazi za novim objektom gdje bi se smjestio ETIAS. To je novi sustav, informacijski sustav vezan uz upravljanje vizama i operativno korištenje tih podataka. Ta zgrada koja treba biti korištena i za smještaj osoblja, ali i za smještaj e, opreme koja će zapravo biti u uporabi 24 sata dnevno. Treba biti adekvatna, e, nužna je i odabir je pao na izgradnju e, relativno blizu sjedišta Frontexa u Varšavi tu bi na kraju bile smještene zapravo dvije baze podataka uključujući i lizu, zato što postoji e, potrebna interakcija između te dvije baze podataka. Radi se zapravo o ranom upozorenju, takozvanom early warningu, zato što je zapravo jedan dio predviđen sredstava za projekte Frontexa e, i u proračunu za 2020. godinu, ne nužno za Varšavu, nego za neke druge lokacije, ali u svakom slučaju to nije nova vijest. Imamo također i strategiju koja pokriva razdoblje od 2019. do 2024. Ja nisam još uvijek sve proučila, ali u svakom slučaju čini mi se da e, je ovo zanimljiva informacija u kontekstu planiranja, e, snaženja Frontexa i sveukupnih e, struktura koje se s Frontexom povezuju kao što je primjerice ETIAS. Također e, predlažem jedno pozitivno mišljenje i mislim da bi ta zgrada za smještaj ETIAS-a mogla biti izgrađena relativno brzo. Hvala. Ista napomena vezana uz e, jedinicu Palmerston, na to ćemo se vratiti kasnije. Sljedeća točka na našem dnevnom redu je Europski semestar za koordinaciju ekonomske politike. Dajem riječ gospođi Markes e, kako bi nam kratko predstavila predmet. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Radi se o mišljenju E, ja sam se odlučila na minimalistički pristup. Amandmani se mogu poslati do 28. siječnja 2020. U ovome mišljenju istaknula sam sedam točaka. To su prijedlozi koje bi trebalo uključiti u konačno izvješće odbora Ekon. Prva stvar koju želim istaknuti tiče se potreba Europske unije za modelom održivog rasta koji je u skladu sa izazovima koji se tiču zaštite okoliša, klimatskih promjena, digitalnog doba, demografskim izazovima i mislimo da će zapravo zeleni plan trebati biti zelena strategija rasta za Europu. Druga točka koju želim istaknuti je sljedeća. Mislim da smo svi svjesni da će učinak tih izazova na naše društvo biti uistinu ogroman posebice kada se radi o socijalnim pravima i nejednakostima koje postoje. Zato je moj drugi prijedlog da unutar europskog semestra primjenjujemo načela Europskog stupa socijalnih prava. A u skladu s time, a na tragu jednakih dvojbi, Također smatramo da bi europski semestar trebao uključivati pokazatelje održivoga rasta u izvješćima po zemljama. Ispričavam se preporukama po zemljama. Krivo sam se izrazila. Dakle, kad govorimo o izvješću o rezultatima funkcioniranja jedinstvenog tržišta, važno je staviti naglasak e, na njihovu korist za sve države članice. To je nešto što bi trebalo omogućiti da ova cijela ideja neto platiša i neto korisnika e, zaista bude sagledana u e, nešto kompleksnijem svjetlu. Također govorimo o ciljevima, ciljevima koji se tiču e, klimatskih pitanja, te o potrebi da komisija uključi Europski parlament u definiranje metodologije koja će pratiti bilo kakve rashode koji se tiču uključivanja pitanja bioraznolikosti i klimatskih promjena u sve politike. Ključna stvar je da ta metodologija mora postojati, ona mora biti transparentna i mora biti obuhvatna. Dakle, ako imamo kvantificirane ciljeve, onda ih mora pratiti metodologija koja će objasniti kako smo do tih ciljeva došli. Komisija stoga mora uključiti parlament u razvoj i definiranje metodologije. Sljedeća točka koju želim istaknuti jest da radimo na temelju pretpostavke da kada se radi o emisijama CO2, e, regije u Europi nisu sve na jednakoj razini. Mehanizam za pravednu tranziciju koju komisija sada predlaže mora biti adekvatan i uključiv za sve regije unutar Europske unije. Sedma točka. Pozdravljamo komisiju da produbi demokratsku odgovornost europskog semestra. Hvala. Hvala lijepa. Želi li se tko od izvjestitelja u sjeni javiti za riječ? Izvolite. Gospodin Resler, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala vam također izvjestiteljice na vašem radu i hvala vam na objašnjenjima. Mislimo da je ključno da imamo instrument poput europskog semestra koji omogućuje e, transparentnu i kontinuiranu koordinaciju politika na razini Europske unije. Prema mojem mišljenju također je nužno potaknuti države članice da provode strukturne reforme koje su posebice usmjerene na digitalizaciju, inovaciju, istraživanje i investiciju u održivo okruženje. Jer to je nešto što također dovodi do veće konkurentnosti i zelenijeg gospodarstva. Kako bismo osigurali jednakost, e, nužno je staviti naglasak na uključivost i pravednost. To je važno za sve regije a to je također nešto što bi trebalo biti jasno iz korištenja europskog proračuna. To je zapravo komplementarni način djelovanja. To je nešto što će također pomoći da se uhvatimo u koštac sa ekonomskim, ali također i izazovima zaštita okoliša. Ono što nam također treba je također model koji će nam omogućiti da se uhvatimo ukošta s demografskim e, izazovima koje naravno trebamo rješavati uz e, novi, inovativni i održivi model. Hvala gospodine predsjedniče, drage kolege. Nakon ovoga što sam čula od gospođe markes, a također i izvješća iz Ekona, imam nekoliko rezervi. Imamo prilike vidjeti da je 2019. godine rast BDP bio samo 1,4%, inflacija je rasla 1,2%, a imamo stopu nezaposlenosti koja e, zapravo i dalje, iako je relativno e, mala, e, ne otkriva podatak da je još uvijek 8,3 milijuna europljana zaposleno na radnim mjestima koji im ne daju sigurnost stalnog zaposlenja. Želim se osvrnuti kratko na ovo što je spomenula izvjestiteljica. Europski parlament i Europska komisija zapravo se zalažu za inicijativu, za ideju koja će omogućiti da Europska unija bude u stanju odupriti se šokovima e, s kojima se suočava vezano uz gospodarska kretanja. E, da bi to uspjela potreban joj je e, fiskalni kapacitet, ostaženi fiskalni kapacitet za koji također treba odvojiti određena financijska sredstva. Činjenica je međutim da i u Francuskoj e, svake godine zbog europskog proračuna plaćamo 8 milijardi eura, isto tako e, sudjelujemo u trgovinskom deficitu u odnosu na Europsku uniju. Europska unija ipak e, e, mora shvatiti da zapravo cijelo vrijeme pokušava riješiti probleme koje sama stvara. Činjenica jest da se nalazimo u situaciji gdje se zapravo omogućuje snažni socijalni e, dumping unutar naše zajednice. činjenica jest da je važno koordinirati politike na nacionalnoj razini tako da ih se uskladi i da slijede nekakvu usklađenu fiskalnu politiku. Spominju se preporuke po zemljama. Ja bih prije tu govorila o direktivama ili uputama. Teško da ih možemo nastaviti preporukama. Također prati ih obično i jedan program preporuka za provedbu strukturnih reformi za koji se obećava da će ga pratiti financijska potpora, ali vidimo da ono što je potrebno zapravo samo dodatno dovodi do produbljivanja proračunskog manjka, a nije, koji nije proporcionalan rezultatima koje se želi postići. Ako smijem reći, e, niti jedna institucija koja je supranacionalne naravi ne može znati bolje od samih e, država članica što je najbolje za njihovo gospodarstvo. Hvala gospodine predsjedniče i ja želim zahvaliti gospođi Vaskez na mišljenju. Radi se o mišljenju koje je u potpunosti u skladu sa politikom nove komisije E, gdje se zapravo želi ozeleniti proračunski proces, što je nešto što nas može samo radovati i zapravo e, to pozdravljamo. Međutim, istovremeno javlja se i nužnost da se pobrinemo da načela koja je e, stup socijalnih prava utjelovio uistinu budu implementirana te da u skladu s time imamo planove koji su ambiciozni i koji se oslanjaju na novi okvir unutar kojeg djeluju vlastiti resursi. To su parametri e, koji će omogućiti da Europska unija bude u stanju odgovoriti na demografske, klimatske i e, digitalne izazove. Ako želimo ostvariti klimatsku neutralnost uz odgovarajuću dinamiku e, konkurentnog poduzetništva, važno je da zaštitimo naš socijalni sustav koji je najučinkovitiji na svijetu, ali da bismo to mogli trebamo višegodišnji financijski okvir koji je u skladu s našim ambicijama. I to je ono što gospođa Marquez spominje u svojem mišljenju. Ja ću podastriti određeni broj amandmata koji su uglavnom tehničke naravi te ću se u njima osvrnuti na određeni broj elemenata. Za početak investicijski plan za održivu Europu te korelacija sa zelenim planom na razini Europske unije, nešto je što bi zapravo, zahvaljujući digitalizaciji i ozelenjivanju, trebalo otvoriti mogućnost otvaranja novih radnih mjesta, jamčiti dostojanstvo na radnom mjestu, osigurati jednakost i smanjiti siromaštvo. Međutim, isto tako, važno je e, referirati se na solidarnost među gospodarstvima umjesto da govorimo o neto platišama i neto e, korisnicima. Također mislim da e, trebamo osnažiti borbu protiv utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza, što je nešto što možemo samo riješiti na efikasan način zajedničkim nastojanjima na europskoj razini. Također, važno je da se i dio europskog proračuna odvoji za pitanja koja se tiču klimatskih promjena, moramo staviti naglasak da sljedeći višegodišnji financijski plan mora uključivati među ostalim i sredstva za e, jamstvo za mlade, za zeleni plan i za pravednu tranziciju. Treba inzistirati na tome da mehanizam za pravednu tranziciju među ostalim e, bude takav da e, ublažuje učinak troškova tranzicije eh, i upravo zato važno je da on bude adekvatan. Hvala gospodin Andres. Hvala. Slažem se sa izvjestiteljicom vezano uz mišljenje. Možda ćemo i mi imati neke tehničke amandmane koji se tiču prvenstveno ekonomskog modela e, stupa koji se bavi klimatskim e, pitanjima, ali i e, pitanjima socijalnog stupa. Međutim, ono što želim naglasiti jest da mislim da je prilično važno raditi na novom ekonomskom modelu i istaknuti da nam trebaju promjene u gledištu sagledavanju gospodarstva koji se trebaju odraziti na našu raspravu u europskom semestru. To je nešto što je za mene također povezano pomalo s raspravom o fiskalnim propisima, što treba biti sastavnim dijelom fiskalnih propisa, a što ne. To je nešto što se pojavljivalo i u novinskim napisima i e, koliko to može biti efikasno u kontekstu borbe protiv klimatskih promjena. To je nama važna tema, ja bih rekao, možda, su, možda je to nešto što predstavlja kontroverzniji e, pristup od e, onog koji se tiče ostalih tema u okviru, u okviru ove naše rasprave, ali ja svakako mislim da to treba uključiti u mišljenje. Hvala, gospođa Ahmo. Cilj eh, ekonomskog semestra jest koordinirati proračunske politike i spriječiti makroekonomske neravnoteže. Gospođa Markes je u svom izvješću dobro spomenula evropski demografski izazov. Htjela bih eh, reći nekoliko riječi o tome. Demografija na jugu Europe stagnira djelomično zato što ljudi imaju manje djece. Na istoku se urušava zbog eh, emigracije drugdje u Europu. Rumunjska je izgubila petinu svog stanovništva, Hrvatska, Bugarska, između 5 i 10%, otkako su stupile u Europsku uniju. Riječ je o mladima. Tu postoji opasnost zbog financiranja mirovinskog sustava, ali ne samo to, situacija je alarmantna i u baltičkim zemljama. Te eh, demografske razlike naglašavaju ekonomske razlike. Postoji opasnost od neravnoteža. Ti demografski transferi su i ekonomski transferi ujedno. Rumunjski liječnik u koji je rumunjska država 25 godina ulagala, koji ođe, dođe u Francusku, zahvaljujući slobodi kretanja, zapravo predstavlja ekonomski transfer sa istoka na zapad trebamo kompenzirati taj odljev mozgova iz europskih fondova kako bi se korigirale neravnoteže. Što mi možemo učiniti u odboru za proračun? Moramo, možemo braniti kohezijsku politiku, to nije nekakva dobrotvorna udruga, to je sustav kompenzacije i zahvaljujem gospođi Markez da je spomenula demografiju u svom izvješću. Ja ću putem amandmana još detaljnije e, razraditi ovu problematiku. Oh Mr. Ima li još e, nekih komentara. Gospodin Papadimulis, izvolite, hvala Pa ja bih e, doista zahvalio kolegici Markes. Želim zahvaliti kolegici Markes na ovom nacrtu mišljenja koje smo dobili. E, već je došlo do izmjene u naslovu od e, godišnjeg izvješća o godišnjem rastu. Sada se to zove e, izvješće o održivom rastu, s obzirom da imamo novi zeleni plan koji moramo uzeti u obzir, no to nije jedina izmjena. Osim ovog naslova, trebali bismo analizirati i još nešto, s obzirom da je ovo treći ciklus europskog semestra, moramo zapravo na neki način promijeniti sustav europskog semestra. Treba nam eh, pravedan održiv rast bez iznimke. I osim europskog zelenog plana, unilateralni pristup eh, tijekom europskog semestra gdje se samo zbrajaju brojke, a ne uzima se u obzir socijalna dimenzija, dovela je upravo do pogoršanja situacije unutar eurozone i to e, i došlo je do porasti socijalnih i ekonomskih razlika. Dakle, kolegica prije mene spomenula pitanje kohezije i odljeva mozgova. Tako da ima tu nekih naznaka da je potrebno reformirati sustav. Primjerice, što se tiče usporavanja gospodarstva, sve većih nejednakosti i problema u području zapošljavanja, ovo mišljenje naše kolegice Markes spominje i potrebu za iznalaženjem novih ciljeva u okviru europskog semestra, te da se to poveže sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda. No, da bismo to postigli, moramo promijeniti prioritete. Mi ćemo u ime našega kluba podnijeti e, neke amandmane u sljedećih nekoliko dana. Thank you. Mr. Hvala lijepa. ti. Hvala. Govorimo zapravo o nekoliko stvari u isto vrijeme. Drago nam je čuti da će Europska unija preuzeti vodstvo i biti lider u čitavom nizu područja, to je vrlo važno. Ali važno je imati na umu da polazišna točka nije jednaka za sve aktivnosti. Pritom primjerice mislimo na pitanje minimalne plaće zbog čitavog niza razloga Znamno da minimalna plaća ne može zapravo biti sagledana u potpunosti identično posvuda. Također govorimo i o nekakvom novom tijelu koje bi se bavilo isključivo poreznim pitanjima. U svim ovim procesima preobrazbe ili tranzicije država članica, regija. Polazišne točke i država članica i regija nisu na jednakoj razini. Stoga trebamo biti usredotočeni na uključivost i na pravednu tranziciju. Treba vidjeti mogu li ili jesu li mogle one države članice koje su se našle na primjer u nezavidnijem položaju nakon drugog svjetskog rata ostvariti dovoljno velik napredak da bi u ovome trenutku imale jednako polazište kao one koje nisu e, zbog tih posljedica bile spriječene u optimalnom razvoju. E, to je izuzetno važno za pravednu e, tranziciju. E, to isto vrijedi za regije koje nisu sve u jednakoj poziciji. Naravno, Europska unija treba biti lider kada se radi o tranziciji, ali isto tako važno je sagledati je realno stanje stvari kako se ne bismo doveli u situaciju da moramo napraviti jedan korak naprijed, a natrag dva. Gospođa Markeš, imate riječ da zaključite, ali molim vas kratko jer ministar Marić je već stigao. Hvala lijepo, predsjedajući. Hvala vam svim članovima koji su odbora koji su dali svoj doprinos i ovdje komentirali. I pritom podsjećam da je to jedno mišljenje koje je de facto mišljenje o mišljenju, jer zapravo nadležni odbor za ovo sve skupa je Ekon. Prema tome, mi smo možemo dakle on, izvjestitelju iz Ekona predložiti da ove naše sugestije i ove naše komentare još uzme u obzir i uključi u svoj tekst. Ali sad još nešto. Iako je to de facto samo naše mišljenje onom što radi Ekon, mi imamo tu veliku šansu i prednost da potaknemo tu raspravu o temama koje nas zanimaju svim stvarima koje imaju velike proračunske posljedice i koje de facto zadiru direktno u donošenje VFO-a i reformu vlastitih sredstava. Stoga mi trebamo tu priliku iskoristiti. Inače, hvala vam još jedan puta na svemu što ste pridonijeli i znamo da je već i bilo nekoliko amandmana koji su već i stigli, a podsjećam da je 28. siječnja konačni istek roka za podnošenje amandmana i mislim da će odbor Ekon kao nadležni uzeti u obzir to sve što smo mi tu pripremili. Hvala lijepo. E, hvala vam. A točke 10. i 11. će se prebaciti na danas poslje podne. I nakon naše rasprave o Europskoj investicijskoj banci ćemo onda te točke uzeti još e, na red, a osim toga ćemo i glasati o našoj nekretnini zgradi koju iznajemljujemo u Pekingu. Do tada ćete svi proučiti materijale, a sada ćemo dočekati ministra Marića i nastaviti s dnevnim redom. We Nastavljamo s, dnevnim redom i našom sljedećom točkom. Prema tome imamo sad čast da toplo pozdravimo gospodina Zdravka Marića. I ne samo što mu izražavamo dobrodošlicu, nego mu iskreno zahvaljujemo na tome da je prihvatio naš poziv. E, gospodin Marić je ministar financija i e, zamjenik premijera Hrvatske, a u svojoj na svojoj dužnosti, dakle u svom svojstvu kao ministar financija Republike Hrvatske koja predsjeda vijećem ovih šest mjeseci će biti također predsjedat ECOFIN vijećem ovom tijekom predsjedanja. I mislim da je ovaj posjet izrazito pozitivan signal koji e, je Hrvatska stana uputila i iskazala da će surađivati sa našom institucijom u različitim dosjejima i naravno u okviru onih e, odgovornosti koje mi imamo i nadležnosti. Nekoliko vrlo važnih dosjeja se nalaze upravo u nadležnosti odbora za proračun ili se sada upravo otvaraju i pripremaju. E, naravno, tu, se, tu prvenstveno mislim na VFO, kao i dosije o vlastitim sredstvima te svim vezanim instrumentima i na području Europske monetarne unije i e, poštivanja pravne države, kao i novo predloženi zeleni plan i investicijski plan za zeleni plan, kao i procedure koje su trebaju dovesti do osvajanja proračuna za 2021. Naravno, mi smo potpuno svjesni da nije sve naravno u nadležnosti ECOFIN vijeća, kao ni da Hrvatsko predsjedništvo ne može nužno e, sada djelovati na ono što će raditi Njemačko predsjedništvo idućih šest mjeseci ove godine, kao ni na ono što radi recimo eh, gospodin Michel, predsjednik vijeća, u čijim rukama je prva nadležnost za VFO. Međutim, eh, mi svejedno se kao odbor jako veselimo i vaš suradnji s vama i čekamo da čujemo od vas vaše prioritete. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi članovi odbora, zastupnici u Europskom parlamentu, dame i gospodo. I meni je zaista veliko zadovoljstvo, a i čast što sam danas ovdje s vama i drago mi je što imam priliku obratiti vam se te reći nekoliko riječi e, kao uvod e, u trenutku kada kao najmlađa članica Europske unije krećemo sa predsjedanjem Vijećem EU-a prvi put uz opće uzbuđenje i pozitivne osjećaje koje to budi i koji prate ovo konkretno predsjedanje mi vidimo, a ja to jako dobro znam, da nas čeka ogromni radni zadatak, e, ogromno radno opterećenje i za ljude u Zagrebu i za ljude ovdje u Briselu. Mi se veselimo našem predsjedanju. Jučer smo imali prvi sastanak vijeća kojim je predsjedao hrvatski ministar. Mislim da je dobro prošlo, tako za sad stvari idu dobro. Ovo je drugi puta da se danas obraćam europskim zastupnicima. Upravo sam govorio u odboru Ekon i naravno ispričavam se ako sada ponavljam e, stvari koje su oni koji su prisustvovali tom sastanku već čuli. Upravo smo zaključili sastanak na tom odboru, bilo je prilično dobro e, u smislu rasprave i kao što su predsjednik e, odbora i ostali rekli, Osnovna ideja je zapravo odgovoriti na što veći broj pitanja koja su povezana sa mm, čitavim nizom važnih pitanja, ali također su vezana i uz kapacitete e, predsjedništva. To je posebice važno kada govorimo o višegodišnjem financijskom okviru i proračunu za sljedeću godinu. Znamo da su stvari u tom smislu pomalo ograničene i zapravo čekamo političke smjernice od Europskog vijeća o čitavom nizu tema. Naravno, usprkos tome, meni je drago što imamo prilike govoriti o određenim pitanjima. Mislim da će također veliku vrijednost biti, e, imati to što ću čuti komentare i napomene članova u ovome odboru. U svojem izlaganju ja ću se kratko osvrnuti na proračunske i financijske prioritete tijekom hrvatskog predsjedanja, a naravno nakon toga možemo prijeći na pitanja i odgovore. Rekao bih da živimo u zanimljivo doba. Zanimljivo je naravno priljev koji e, koristim u relativnom smislu. U svakom slučaju krenuli smo s novim institucijskim ciklusom i tjesno surađujemo s novom komisijom i novim sazivom Europskog parlamenta. Naše predsjedanje uz pomoć e, Europske komisije i Europskog parlamenta E, važna je stavka u ovom trenutku. Želio bih stoga staviti prvenstveno naglasak na naš glavni moto, a to je snažna Europa u svijetu punom izazova. To je nešto što je lako prenijeti na trenutačne e, okolnosti. E, kao što sam rekao, novi europski ciklus, institucijski ciklus je krenuo, a mi ćemo tijekom našega predsjedanja učiniti E, sve što je u našoj moći kako bismo e, naš posao obavili e, ne samo kvalitetno, već i pokazujući konstruktivan pristup koji namjeravamo zadržati tijekom cijelog razdoblja predsjedanja. Koji su ključni prioriteti hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije? Imamo četiri ključna opća prioriteta koja su blisko povezana sa onim pitanjima koja mi želimo istaknuti kao važna za cijelu Europsku uniju, a ne samo za određeni broj zemalja. Reći ću nešto o tim općim prioritetima. Kao prvo, prvi prioritet je Europa koja E, se razvija. E, tu ćemo se zalagati za uravnotežen, održivi i uključiv razvoj Europske unije, te istovremeno nastojati uhvatiti se ukoštac sa demografskim izazovima s kojima se Europska unija suočava. Zalagat ćemo se za snažno jedinstveno tržište, za e, podizanje razine konkurentnosti kroz koheziju i konvergenciju, a istovremeno ćemo nastojati staviti naglasak na održivom razvoju i baviti se uvijek prisutnim pitanjem klimatskih promjena. U tom smislu namjeravamo krenuti s horizontalnom raspravom vezanom u zeleni plan. Drugi prioritet je Europa koja povezuje, gdje ćemo promicati inicijative koje daju svoj doprinos e, prije prometu, energiji i digitalnoj povezanosti. Također ćemo nastojati promicati druge inicijative koje daju svoj doprinos snažnijoj povezanosti između građana Unije kroz sport, kulturu, obrazovanje i tako dalje. Treći prioritet je Europa koja štiti jačanjem sigurnosti svojih građana na internoj i na eksternoj razini. Radit ćemo na obuhvatnom pristupu u migraciji kao i novim e, strateškim smjernicama Unije u području slobode, sigurnosti i e, pravosuđa. I na kraju, ali nipošto manje važno, jest Europa koja je utjecajna i koja ima vodeću ulogu na globalnoj razini kao i u svojem susjedstvu. U tom smislu održat ćemo, odnosno biti domaćini sastanka na vrhu za zemlje Zapadnog Balkana u Zagrebu u svibnju 2020. a također smo spremni biti domaćinima i sastanku na vrhu istočnog partnerstva. E, svjesni preobražene moći koju e, pristup pridruživanja Europskoj uniji ima, nastavit ćemo aktivno podržavati proces proširenja Europske unije uz udovoljavanje svim kriterijima za članstvo. Također ćemo trebati financijsku potporu e, za sve ove prioritete ili e, u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira ili u sklopu godišnjeg proračuna. E, višegodišnji financijski okvir jest jedan od glavnih prioriteta našeg predsjedanja. Međutim, kao što znate, to je proces koji je sada zapravo u nadležnosti predsjednika Europskog vijeća gospodina šal Michela i uloga hrvatskog predsjedništva tu je zapravo ograničena. Mi smo stoga u potpunosti posvećeni radu na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 ostvarivanju napretka u pregovorima s Europskom parlamentom kada se radi o mm, zakonodavnim prijedlozima na razini sektora, a u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira. Zato što želimo osigurati e, glatki prijelaz sa e, sadašnje generacije e, programa na buduću. Vezano uz višegodišnji financijski okvir, kao predsjedništvo mi ćemo i dalje graditi snažni odnos s Europskim parlamentom, te ćemo nastaviti sa već ustaljenom praksom razmjene mišljenja s parlamentom parlamentom nakon vijeća za opće poslove kada se višegodišnji financijski okvir nalazi na dnevnom redu. Mislimo da će ta razmjena mišljenja uistinu biti ključna za daljnji razvoj naše suradnje. Nakon što dobijemo smjernice Europskog vijeća, Hrvatsko predsjedanje krenut će sa e, završnom fazom e, analize po člancima vezano u zakonodavne prijedloge koji se tiču e, paketa koji se odnosi na vlastita sredstva. Vijeće trenutačno priprema smjernice za proračun za 2021. godinu, koja će zapravo biti prva u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira. To je nešto što će biti predstavljeno na um, trijalogu u proljeću. E, godišnja procedura će tako zapravo adekvatno početi, a e, rad, kada se radi o vijeću, e, zapravo će prijeći u ingerenciju njemačkog predsjedanja koje će preuzeti nakon Hrvatske. Dozvolite mi da vam sada kažem nekoliko riječi o zakonodavnim predmetima koji će vas zanimati. Nakon što su se dobile smjernice euro skupine 9. listopada, eh, vijeće je radilo naporno na programu za potporu reformi investicijama. Eh, prethodno predsjedanje je s vama podijelilo tekst. Iako u ovoj fazi još uvijek to nije e, službena pozicija vijeća, e, imamo glavne elemente na kojima možemo dalje raditi. E, očekujemo da će se raditi o instrumentu koji će na adekvatan način dati podršku strukturnim reformama i investicijama. Mi smo svjesni da je važno E, poticati i povećati potencijalni rast Europske unije i pojedinih država članica. Zaključak i na strani e, parlamenta i na strani nas kao predsjedništva je vrlo jasan. Potpora i svi elementi koji e, mogu pomoći poticanju strukturnih reformi Europskoj uniji su i više nego potrebni. Kada govorimo o toj konkretnoj e, reformi i sustavu potpore investicijama, želim reći nekoliko riječi vezano uz najznačajnije promjene koje se unose u usporedbi sa inicijalnim prijedlogom komisije. S jedne strane, dakle, instrument za provedbu reforme zamjenjujemo poglavljem koji se bavi definicijom proračunskog instrumenta za konvergenciju i konkurentnost za europodručje. E, drugo, instrument za konvergenciju i reformu za e, područje koje nije europodručje e, osmišljen je kako bi zamijenio samo instrument za konvergenciju. Također smo um, zapravo pozdravili uh, dogovor koji je postignut s Europskim parlamentom vezano uz centralizaciju postojećih financijskih instrumenata i njihovo uključivanje u program Invest e Spremni smo nastaviti s radom na tom predmetu u slučaju da se postigne dogovor o višegodišnjem financijskom okviru koji će nam to omogućiti. E, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, ovo su tek prvi dani našeg predsjedanja. Naša je ambicija naravno ostvariti zadovoljavajući napredak kada se radi o proračunskim predmestima u sljedećih šest mjeseci i nadamo se da ćemo u konstruktivnom duhu surađivati s Europskom parlamentom. E, ovime bih želio završiti svoje uvodno izlaganje i sada vam stojim na raspolaganju raspolaganju za sva pitanja. Hvala lijepo ministre Mariću. Sad kako ćemo nastaviti sa sastankom? Ja predlažem da prvo riječ damo našim koordinatorima, a onda koliko nam vrijeme bude dozvoljavalo, jer se moramo držati onog da je sastanak gotovo u 13 sati u 1 sat, mi ćemo e, onda dati riječ ostalim e, članovima zastupnicima koliko bude vremena. A sada, gospodine Fernandez, imate riječ. Hvala lijepo, predsjedajući. Ja ću na portugalskom govoriti. Kao prvo, dobrodošli gospodine ministre. Siguran sam da ćemo biti partneri i da jer vaši prioriteti se apsolutno poklapaju s našima. Kohezija, konvergentnost, višegodišnji financijski okvir. Mi bi željeli da dođemo do jednog umjerenog, da kažemo, usuglašavanja i sporazuma. mislim da ćemo, mi u parlamentu, mi insistiramo naime na reformi vlastitih sredstava i tek kad to bude gotovo moći ćemo se složiti i sa proračunskim e, nacrtom. A sad što nas zanima, koju ćete vi ulogu u cijelom tom procesu igrati? Naš cilj je VFO. Što mislite o prijedlozima parlamenta? Mi želimo 0,3 e, BDP-a za povećanje. I to povećanja, jer to nije ništa. Mikrofon je nažalost isključen bio, prema tome nismo mogli sad razumjeti. Sad ćemo moći kad dođe mikrofon. Hvala. Dakle, taj brajke 0,3% su rezultat jasnih e, političkih mjera poduzetih nakon Brexita, a to spada u onaj sadržaj. A mi kao parlament ne želimo da se kohezijska politika smanjuje, niti poljoprivredni fondovi, ni poljoprivredna politika. Mi bi voljeli da se različiti drugi, recimo znanstveno-istraživački programi e, umanje i skrate, a ne poljoprivredna politika ili kohezijska. Mi bi željeli da se stvore nove političke mjere sa novim resursima, iz novih resursa, jer mi smatramo da novi prioriteti koji su nam politički iskrsnuli trebaju nova sredstva. Zatim, što mislite, to nas isto zanima, o bik tom instrumentu, o konvergenciji reformi odnosno konvergenciji i jačanju konkurentnosti. Ovako kako je sad taj instrument napravljen, to više koristi bogatim zemljama kojima treba više za konkurentnost i konver nego siromašnim zemljama. Prema tome, vi možete apsolutno računati na našu podršku da s vama surađujemo i pomognemo vam u svakom pogledu da dođemo prije do jednog sporazuma. Ali mi se nadamo da ćete i vi podržati naš prijedlog parlamenta. Riječ je o 0,3% BND-a koje mi predlažemo i smatramo da je to dovoljno jer toliko Evropska unija realistično treba. Hvala lijepo, gospođa Guardial Zabal. Hvala lijepo. Prvo, dobrodošli gospodine ministre. Nisam, e, nažalost, mogla biti na raspravi u odboru Ekon, ali sam sigurna da je moja kolegica iz našeg kluba socijaldemokrata već postavila nekoliko pitanja o raznim programima i nas ponešto zanima. Naime, vrlo sam zabrinuta zbog e, kašnjenja sa ovim novim instrumentima koje ste naveli i spomenuli. Mi u parlamentu, mi smo e, morali čekati ishod rasprava vođenih u Eurogrupi. Ne bi bilo nikakvog smisla da mi radimo na jednom prijedlogu za komisiju dok god Eurogrupa i vijeće nisu izdali svoje prijedlog, nisu došli do svojeg nekakvog usuglašenog stajališta. I zbog toga su dakle i nama ruke bile, da kažem, vezane a o ovim instrumentima će ovisiti kasnije i odluke koje se budu donijele o VFO-u. Ne sad samo o iznosima, jer razlika je da li vi imate investicijski program od 10, 15 ili 25 milijardi. E, kriteriji i prioriteti nisu jednaki i ne gledamo isto na njih. Pri tom je jako važno da i pregovarački okvir, odnosno kutija za VFO, e, govori o najvažnijim stvarima, o ključnim stvarima i kojima moramo mi između vijeća i parlamenta postići usuglašenost. O tome moramo pregovarati. Jer vidite šta bi opće... ali o čemu može parlament uopće pregovarati ako nema konkretne prijedloge ni brojke? O čemu ćemo govoriti? O raspodjeli čega? Ne znamo ni kriterije. To je sve u tom pregovaračkom boksu, u toj kuti, a vijeće onda jednoglasno odlučuje kako se parlament treba s tim pregovorima nositi. stvari će biti još puno kompliciranije. Mi znamo da je Charles Michel kao predsjednik vijeća zadužen za VFO. Međutim, za sektorske propise je zaduženo hrvatsko predsjedanje, a ja ne znam kako će uopće ti pregovori krenuti izgledat. Hvala. Hvala, gospođa Je. Hvala vam, vam gospodine ministre, dobar dan, lijepi pozdrav, hvala vam što ste došli na ovu razmjenu mišljenja u Europski parlament. Želim vas postaviti, vam postaviti nekoliko pitanja. Jedna od posljednjih aktualnih vijesti u Europskom parlamentu o VFO je odluka konferencije predsjednika da se zamrznu pregovori, to datira iz prosinca prošle godine. Zanima me kako hrvatsko predsjedništvo namjerava reagirati na tako odlučnu, odlučan stav konferencije predsjednika? Namjeravate li ubrzati pregovore u sektorskom dijelu? Zatim, e, jedan od posljednjih događaja nakon e, te odluke bila je odluka odbora regiji od jučer da se zamrzne rasprava o kohezijskoj politici. tu dolazim do drugog pitanja. Kohezijska politika je nešto što Hrvatska vrlo snažno brani i u tom smislu je stajalište Hrvatske doista usklađeno sa stajalištem Europskog parlamenta, tako da smo možda saveznici. Zanima me kako mm, namjeravate iskoristiti nas, eurozastupnike, kao saveznike kada je riječ o stajalištima e, koja želite obraniti u vijeću. Zatim, treće pitanje, vlastita sredstva. U vašem programu rada stoji da ćete koncentrirati napore na finalizaciju rasprave o vlastitim sredstvima. Znači li to da će se vlastita sredstva staviti na istu razinu kao i rashodi, da će biti ravnopravni i možete li nam zamčiti da se o tome neće raspravljati na kraju pregovora, dakle o vlastitim sredstvima i možete li nam reći nešto više o tome kako zamišljate reformu vlastitih sredstava? Vjerojatno ste shvatili da je to doista ključno pitanje za Europski parlament. Još jedno posljednje pitanje vezano s program Hrvatskog predsjedništva. Vi ste u programu istaknuli da ćete se angažirati za pravedno oporezivanje i da ćemo se prilagoditi digitalizaciji gospodarstva i borbi protiv porezne evazije. Kako gledate na dakle europski proračun u postizanju tih ciljeva što se tiče prihoda i rashoda i kako namjeravate e, uvjeriti argumentima one kolege koji nisu toliko skloni vašem stajalištu. Yes, thank Gospodin Andresen, izvolite. Hvala lijepo. Evo, gospodine Mariću, jako nam je drago i cijenimo što ste danas nama i e, mislimo da možete igrati jednu vrlo važnu i ključnu upravo ulogu u pregovorima VFO, naravno više u sektorskim propisima nego u ukupnosti VFO, ali sve u svemu imate jako važnu ulogu. I u odnosu na neke druge države s kojima smo imali posla u prošlosti kao predsjedateljicama, vaša zemlja je vrlo bitna sada jer ste, vidite, prije možda imali neke različite pozicije kao recimo e, nalik onima neto uplatitelja, što je naravno cijeloj raspravi dalo jednu novu dimenziju, ali sad se to i mijenja i mi se zato jako veselimo nastavku suradnje s vama, jer mi znamo da proračun nije samo skup e, i brojki, nego to e, zapravo predstavlja i naš program i naše vrijednosti. Stoga nas zanima nešto u vezi vašeg programa zaštita Europe. Rekli ste da je to jedan od vaših prioriteta. A mi znamo da su nevladine organizacije kao i Europsko vijeće i kao i mnogi drugi javljaju o nasilju na hrvatskim granicama prema migrantima i pravo ilegalnom postupanju prema njima i sad e, financiranje migrantskih programa za migrante na hrvatskim granicama se vrši. Znamo da se tu puno, puno evropskog novca troši. Sad, što nas zanima, moje pitanje, ako se složite, a mislim da ćete se složiti, vidite, proračun je e, predviđa i osiguranje poštivanja temeljnih ljudskih prava, a gledajući sve izvješća nevladinih organizacija koje javljaju o jako teškoj ružnoj situaciji na hrvatskim granicama, onda nas zanima kakva je sad tu sta e, pozicija hrvatske vlade u vezi sa pregovorima koji će se voditi o migracijskom dijelu ili novcu za migracijske potrebe u europskom proračunu. Gospođa Lapor. Monsieur le ministre, excusez-moi. E, gospodine ministre, e, želim vam kao prvo zahvaliti što ste danas ovdje s nama kako bismo mogli s vama razmijeniti mišljenja. Nakon što sam e, proučila program predsjedanja Republike Hrvatske vijećem EU, želim vam postaviti dva pitanja koja su, mislim, uključena u prioritete Hrvatskog predsjedanja. Ja sam iz kluba zastupnika identiteti i demokracija IDE govori se o povećanju Um, udjela uh, vlastitih uh, sredstava u odnosu na um, postotak koji se izdvaja iz BNP-a. Mene zanima vaše stajalište vezano uz tu temu. Drugo pitanje tiče se pregovora o budućem višegodišnjem financijskom okviru koji treba obuhvaćati razdoblje do 2027. godine. E, činjenica jeste da se unose određene promjene inicijative koje će imati značajne promjene, odnosno učinke na eventualne promjene višegodišnjeg financijskog okvira. Očekuje se da će se taj trend nastaviti. Kako u tom kontekstu vidite razvoj e, višegodišnjeg financijskog okvira i razgovora o njemu? Hvala. E, Hvala. Hrvatska, sami ste rekli, nije dugo članica Europske unije, ali ja bih rekao da je to prednost. Naime, to omogućuje jedan novi E, možemo reći svježi pogled na situaciju u Europskoj uniji i e, iskreno se nadam i vjerujem da će predsjedanje Republike Hrvatske vijećem EU-a e, biti djelotvorno. Vi ste istaknuli četiri prioriteta koja se odnose na vrlo precizna područja. Pitanje koje ja želim postaviti je sljedeće. Jeste li predvidjeli u sklopu projekata na koje ćete se u mora usredotočiti. Jeste li planirali e, govoriti o projektu Tri mora? Radi se prvenstveno o infrastrukturnom, a ne političkom projektu. Hoće li biti prilike e, da se otvori rasprava o mogućnostima financiranja te inicijative? Drugo pitanje vezano uz e, to tiče se Karpatske regije. Hrvatska je zapravo jedna od zemalja koje se nalaze, možemo reći, u okruženju e, Karpatske regije i postoje prekogranični odnosi. E, izuzetno je važno raditi na jačanju tih odnosa kako bi se izgradila snažna Europska unija. Razvoj pograničnih zona, prema mojem mišljenju, ti ima važnu ulogu kakve su stajališta predsjedanja s tim u vezi. Hvala, gospodin Papademulis. Hvala lijepa. Gospodine Mariću, kao prvo, dobrodošli u našem odboru. Želimo vam sve dobro i puno uspjeha tijekom predsjedanja. A nešto bi i dodali. Vidite, uspjeh ovog predsjedanja Vijećem će naravno vašeg predsjedanja ovisiti prvenstveno o rezultatima, to je jasno, ali i o tome koliko ćete si ambiciozne ciljeve zadati. I onda da odmah krenemo sa našom najvažnijom nam temom, kohezijom. Vaš premijer Plenković je predstavio ciljeve hrvatskog predsjedanja Evropskom unijom i kohezija mu je spada u visoke prioritete i s pravom, dobro je to tako, ali Naravno, sada smo čuli prijedloge koje je vijeće podastrlo sa svoje strane o koheziji i odnosno imamo finsko predsjedanje koje je dalo svoje prijedloge i to je vijeće praktički samo podržalo. A ti su zapravo katastrofalni. Vi ste ministar financija pa najbolje da govorimo o brojkama. Prijedlog kojeg danas pred nama leži, prijedlog vijeća, predviđa kraćenje sredstava za regionalni razvoj i to u vrlo velikim iznosima kao i skraćanje sredstava za kohezijsku politiku. Imamo 47% za kohezijske područje, a u drugim područjima skoro isto tako visokog smanjenja. Ali to je nemoguće, ne možemo ništa napraviti ako nemamo novce na raspolaganju. Stoga naše pitanje, kako ćete tu kontroverzu nadvladati. S jedne strane imate prioritete hrvatskog predsjedanja u koje spada i kohezija, s druge strane imate oštro smanjenje sredstava, kako to riješiti. Zatim, e, VFO. E, naravno, tu je postoji jedan dio koji se sad mora kao za proračun za 2020. prvo usvojiti. I tu smo došli u neku vrst lijepe ulice, jer parlamentarni, dakle prijedlozi parlamenta, 1,3% BDP-a oni proizlaze iz ciljeva koje su vijeće i komisija dogovorili. Taj novac je jednostavno potreban da bi se ti ciljevi ostvarili. To nije tek tako proizvoljno naveden e, iznos kojeg mi tražimo. Ali jaz je velik između prijedloga parlamenta i prijedloga e, vijeća i zapravo razočaravajuće ono što je finsko predsjedanje predložilo i što smatra to je puno manje od onog što je potrebno kako mi vidimo. Dakle, prijedlog vijeća odstupa bitno od onog što mi smatramo da je potrebno i što smo mi tražili. I, a čak je i drugčije od onog prijedloga komisije. Stoga moje pitanje, koju će ulogu sad hrvatsko predsjedanje tu igrati? Mislim da postoji jedan e, mandat jaki, naravno, za predsjednika vijeća Šarla Mišela koji je zadužen za VFO. Šta mislite šta će on učiniti, a šta ćete vi učiniti u svojim ingerencijama? Zatim, ovaj dosje, mislite li da će se taj dosje dovršiti tijekom vašeg predsjedanja ili će to biti jednostavno hrvatsko predsjedanje, jedno prelazno predsjedanje, a onda će njemačko predsjedanje zapravo odraditi i završiti posao? Hvala, a sad idemo na slobodno javljanje za riječ, a nakon toga ćemo riječ dati ministru Mariću da odgovori na različite komentare i pitanja koja su mu postavljena. Prvo, gospodin Resler. Hvala. Ovaj put ću govoriti na hrvatskom. Predsjedniče e, Mariću, prije svega čestitam na e, uspješnom e, početku hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Nema nikakve dvojbe da će Bez obzira i na sve ostale prioritete, e, pregovori o višegodišnjem financijskom e, okviru biti ključno pitanje 2020. koje će bez obzira e, na ponešto ograničenu ulogu i hrvatskog predsjedavanja obilježiti i hrvatsko predsjedanje. To je prije svega tako budući da se i cilj kohezijskih sredstava, dakle dovoljno sredstava za tradicionalno uspješne politike, temeljne politike Europske unije e, mora pronaći bez obzira na sve e, druge e, moderne izazove i prioritete, ali isto tako i zbog toga što su svi iznosi i sve ono o čemu se pregovara unutar višegodišnjeg financijskog okvira iznimno isprepleteni i povezani sa pravilima i sa drugim sektorskim politikama. E, čulo se već i u ovoj današnjoj raspravi više puta da 1,3% e, bruto nacionalnog dohotka e, ne proizlazi iz nekakvog zraka, dakle iz nekakvog vakuma, nego je jednostavno transferirano od političkih prioriteta koje je postavilo i Europsko vijeće, ali isto tako i Europska komisija više puta. Zbog toga e, ne vidim e, niti jedan e, način kako bi se sa jedne strane zadovoljili svi ti politički prioriteti, svi, sve te potrebe koje imaju i pojedine europske regije, države članice, ali prije svega europski građani bez uvođenja E, nove reforme vlastitih sredstava. Zbog toga e, je jasno e, da i mene zanima kako vidite i napredak reforme vlastitih sredstava, kako vidite kalendar sljedećih šest mjeseci u dakle pregovorima oko višegodišnjeg financijskog okvira, ali isto tako i svih onih povezanih pitanja. E, zbog svega toga e, želim vam e, uspješnih šest mjeseci, nastavak uspješnog predsjedanja jasno uz uključenost Europskog parlamenta kako bi višegodišnji financijski okvir bio donesen što prije. Hvala lijepo gospodine Lewandowski. Hvala lijepo, doista cijenimo vašu nazočnost, gospodine ministre. Doista je prava glavobolja doći do dogovora vezano uz VFO, no srećom to neće biti glavobolja koju će morati riješiti Hrvatsko rotireće predsjedništvo. To je sada u rukama predsjednika Europskog vijeća. Sjećam se da je prošli put Herman van Rompuy doista preuzeo punu odgovornost za VFO. On je sve preuzeo na sebe, održao je bilateralne sastanke, razgovarao je sa prijestolnicama država članica, što je prihvatljivo, razgovaralo se o brojkama, pokušao je također pridobiti tadašnjeg premijera Camerona da pristane i e, dale su se također ustupci u posljednjem trenutku onim zemljama koje nisu bile zadovoljne. Doista vjerujem da je predsjednik Michel svjestan svoje sadašnje odgovornosti jer u protivnom ne možemo očekivati da se postigne sporazum, e, međuvladin sporazum i mislim da bi to doista bilo vrlo frustrirajuće za Europski parlament. Da kako vi kao zemlja koja spada među prijatelje kohezije možete dati važan doprinos E, izrada godišnjeg proračuna bez VFO-a također će biti izuzetno zanimljiv pothvat. Thank you. Madame Marquez. Hvala gospoda Mar gospođa Hvala, ja ću govoriti portugalski. Hvala vam predsjedatelju. Želim na samom početku zahvaliti ministru koji je izdvojio vrijeme da dođe ovdje pred parlament. E, znam da ste već bili u odboru Ekon, nisam imala priliku nazočiti tom sastanku, drago nam je što ste s nama ovdje na odboru za proračune. Nadam se da je to također znak buduće suradnje Hrvatskog predsjedništva s Europskim parlamentom. Posebno pritom mislim na jedan dosije koji nas posebno muči u odboru za proračune, a to je višegodišnji financijski okvir. Ja sam izvjestiteljica za višegodišnji financijski okvir u ovom odboru. Nadam se da će Hrvatsko predsjedništvo također povesti dijalog sa prijateljima kohezije na sastanku u Lisabonu, taj sastanak će se održati u veljači, kako biste stekli uvid u važnost kohezijske politike u okviru predstojećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Mislim da biste na tom sastanku mogli dobiti jedan širi uvid u situaciji i prenijeti svoju razinu ambicija za pregovarački stol. Imam za vas dva pitanja. Prvo pitanje tiče se pregovaračke kutije, nego boksa. Finsko predsjedništvo je u travnju izradilo pregovaračku kutiju Europski parlament je dao svoje očitovanje kako bi se uvrstila stajališta parlamenta i u širi okvir koji se tiče VFO-a i u sektorske akte. Dakle, gdje god se nego Boks odnosio na postupak suodlučivanja, odnosno gdje je se rukovodilo postupkom suodlučivanja. Vjerujem da vam je dobro poznata situacija i da ste se tijekom pripreme za dolazak ovamo također bavili i proučavanjem stajališta parlamenta E, o pregovaračkoj kuti. Zanima me namjerava li Hrvatsko predsjedništvo zadržati pregovaračku kutiju ovakvu kakva jest ili ćete to mijenjati? I drugo, što se tiče vremenskih rokova, već e, je bilo postavljeno ovo pitanje. Vaš je premijer na plenarnom zasjedanju rekao da želite da se usvoji višegodišnji financijski okvir za vrijeme hrvatskog predsjedništva. Mislim da nije mogao reći ništa više od toga. No, zanima me kako gledate na vremenske rokove i što se može odraditi tijekom hrvatskog predsjedništva. I na kraju vam želim mnogo uspjeha, želim mnogo uspjeha radu vašeg predsjedništva, to će također pozitivno utjecati i na naš rad ovdje. Hvala gospodine Olbricht. Hvala, želim se nadovezati na ovo što je rekla kolegica. Ja sam suizvjestitelj za VFO. Znam da sve što se tiče VFO ne spada pod koreper, nego pod vijeće za opće poslove. Tako da je, bi bilo vrlo dobro tijekom ovog prelaska na rad Hrvatskog predsjedništva da imamo dobru suradnju, što nije bio slučaj sa prethodnim predsjedništvom. Prethodno predsjedništvo nas je svelo na e, simboličku razinu, da se izrazim diplomatskim riječnikom. E, možemo čak i reći da su nas potpuno ignorirali. Tako da se nadam da će Hrvatsko predsjedništvo imati drugačiji stav prema Europskom parlamentu e, i kada je riječ o Vijeću za opće poslove i drugdje. Vaša prisutnost danas ovdje zapravo nam ukazuje na to da će vaš stav biti nešto drugačiji to je svakako pozitivno. Želim vam objasniti i zašto to kažem. Mi smatramo da prije nego što se postigne jednoglasna odluka u vijeću, nužno je da se ostvari suradnja s parlamentom. Mi ne želimo čekati dok vijeće ne donese jednoglasnu odluku, jer tada će biti prekasno. Mi želimo dati svoj doprinos prije. Tako da mislim da treba ovdje vrlo jasno reći koja je naša poruka. Mi želimo od samoga početka biti aktivno uključeni u proces. I da se nadovežem na ovo što je rekla kolegica prije mene, vi ste spomenuli da će naše ovlasti u području donošenja VFO biti ograničene u redu, ali što to znači u praksi? Jer ako gospodin Michel donese odluku VFO shvaćamo da je on odgovoran za pregovaračku kutiju. Vi, odnosno vaše predsjedništvo, odgovorno je za sve sektorske uredbe. Tako da se postavlja pitanje tko bi trebao biti sugovornik eurozastupnika? Gospodin Michel ili Hrvatsko predsjedništvo? Govorimo o sektorskim uredbama jer će se to paralelno odvijeti. Mi smo imali iskustva sa gospodinom Van Rompujem, i tada je situacija bila bitno drugačija, to je bilo davno, e, parlament je drugačije izgledao. Ovaj parlament je još u procesu učenja i mi želimo znati tko će biti naš sugovornik, tko će biti naša osoba za kontakt u ovom dijelu. E, tako da, evo, raspodjela zadataka. Zanima me tko će biti zadužen za koji dio. Hvala. Hvala, gospodin Murešan. Hvala vam lijepo. E, lijepi pozdrav ministre, dobrodošli na odbor za proračune. Prije svega vam želim čestitati na upravljanju kohezijskom e, politikom, imate stabilne e, stope gospodarskog rasta, smanjila se nezaposlenost, također se kasnije tijekom ove godine želite pridružiti mehanizmu, tečajnom mehanizmu i zato vam želim čestitati u odnosu na neke druge ekonomije koje nisu u eurozoni. Ovdje želim nešto reći o godišnjem proračunu. Tijekom prve polovice godine vaše predsjedništvo može imati vrlo važnu ulogu o tome i možete pozitivno utjecati na proračun Europske unije i to na sljedeći način. Tijekom vašeg predsjedništva vijeće će donijeti političke smjernice za proračun eh, za sljedeću godinu. To je prilika da se komisiji prije nego što predoči prijedlog proračuna, kaže što treba naglasiti u tom proračunu. Prethodnih godina često se događalo da je tajništvo naprosto kopiralo dokument iz prethodne godine. Sve je zvučalo dobro, prioriteti rast, sigurnost i tako dalje. Dakle, sve je bilo isto. Međutim, problem je bilo u tome što su riječi iz političkih smjernica zvučale na sljedeći način. Želimo poduzeti više za gospodarski rast i inovacije, ali kada je bilo riječ o brojkama, onda je predsjedništvo uvodilo rezove, posebno u one proračunske e, stavke koje su se odnosile na gospodarski rast. Dakle, kazalo se želimo poticati inovacije, ali onda se predlagalo rezove za obzor 2020. za infrastrukturne projekte i tako dalje. Zatim e, bi vijeće reklo želimo podržati sigurnost, ali onda su tražili rezove za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 fond za migracije. Mislim da tu postoji prilika za jedno politički orijentirano predsjedništvo. Zanima me kako želite tome pristupiti i kako ćete iskoristiti tu svoju poziciju u proračunskom postupku da definirate političke smjernice i da se pobrinete da ne ostane sve na praznim riječima, nego da se to doista konkretno odrazi na godišnji proračun. Na taj način možete isto tako e, dugoročno utjecati i na rad vašeg predsjedništva. I želim se nadovezati na ono što je pitao kolega Levandovski, kako namjeravate ostvariti napredak u postupku vezano uz godišnji proračun, s obzirom da još uvijek nije postignut dogovor vezano uz višegodišnji financijski okvir. Hvala. Hvala zastupnica Bonfrisco, izvolite. Hvala vam lijepo. Dopustite mi da vam eh, poželim sve najbolje tijekom vašeg predsjedništva, gospodine ministre. Nadam se da nećemo ovdje pokazati da gubimo vrijeme postavljanje pitanja, nego da ćemo vam pomoći. Mislim da su odnosi između Italije i Hrvatske vrlo zanimljivi. Mi ćemo svakako dati sve od sebe kako bismo podržali rad Hrvatskog predsjedništva i tu zapravo želim postaviti možda najrelevantnije pitanje. Na koji način biste dali ocjenu rizika e, što se tiče sigurnosti na sredozemlju, dakle porasta napetosti koje bi mogli zazvati novi val migranata i povećanu nesigurnost, što bi da kako naštetilo i našem gospodarstvu. Europski obrambeni fond nije doživio veliki interes e, u od finskog predsjedništva. Hoćete li vi tome posvetiti veću pozornost? Hvala gospodin Kolakušić. Hvala vam. Poštovani predsjedniče, poštovane kolege, uvaženi ministre, htio bih vam postaviti pitanje kakvi su vaši planovi, što mislite da možete učiniti u situaciji kad Ujedinjeno kraljevstvo napušta Europsku uniju? Ujedinjeno kraljevstvo je jedan od najvećih uplatitelja u proračun Europske unije. U proteklih deset godina uplatili su 69 milijardi eura više nego što su povukli. Hrvatska spada također u države koje je više povukla. Znači 1,8 milijardi eura mi smo više povukli od kad smo došli u Europsku uniju. Međutim, što se događa? Dakle, odlazi na jedan od najvećih uplatitelja, a ući će nam države koje su vrlo slično gospodarskog razvoja poput našeg, odnosno imaju relativno nestabilna gospodarstva. Od relativno nestabilnosti tog gospodarstva najbolje govori omjer zaposlenih i umirovljenika. Republika Hrvatska je 1980. imala omjer 4 prema 1, dakle 4 zaposlena, 1 umirovljenik. 1990. imala je omjer 2,5 zaposlena, jedan umirovljenik. Danas je omjer kada se uzmu, dakle izuzmu državni službenici i javni službenici, jedan prema jedan. Dakle, takvo gospodarstvo je jednostavno neodrživo. Od uplata u mirovinske fondove doprinosima zaposlenih uplaćuje se samo polovica potrebnog iznosa. Republici Hrvatskoj u sljedećih deset godina nedostaje 30 milijardi eura samo za isplatu mirovina koje se isplaćuju iz državnog proračuna. Dakle, određene države su članstvom u Europskoj uniji znatno profitirale. Njemačka u deset godina je uplatila više 115 milijardi, međutim njezino gospodarstvo prema istraživanju instituta uprihodilo je 880 milijardi eura. Dakle, potrebno je to izbalansirati. Države koje uplaćuju, koje imaju veću gospodarsku korist od članstva u Europskoj trebale bi više uplaćivati i na taj način kompenzirati dakle države sa manjim gospodarskim rastom i proizvodnjom. Da li postoji neka mogućnost da vi nešto učinite, koji će biti vaši prijedlozi, htio bi nešto čuti o tome. Puno hvala. Thank Hvala. vam lijepo. Zastupnik Organ Nilsen. Hvala vam. S obzirom da će ovo, nadam se, biti moj posljednji sastanak na odboru za proračun, dopustite mi da vam kažem nekoliko savjeta. Nakon referenduma za Brexit i problema koji su se tu pojavili, velik broj eurozastupnika, uključujući i predsjednika komisije, Smatrali su da će rješenje za to biti više eurointegracija, više Europske unije. I moram reći da mi je to potpuno neshvatljivo, kao i mnogima drugima. Kako to može riješiti probleme koji su izišli na vidjelo tijekom rasprave o Brexitu? Na sastancima ovoga odbora, odbora za proračune, nekolicina eurozastupnika nam je rekla da neke države članice imaju sada više sredstava nego prije deset godina, što znači da sada trebaju uplaćivati više u proračun Europske unije. Ja dolazim sa sjeverozapada Engleske gdje sam izabran kao eurozastupnik. Tamošnje obitelji ne mogu platiti, ne mogu preživjeti do kraja mjeseca. Ako od njih tražimo da uplate više u središnji proračun Europske unije, to je nešto što je doista neodgovorno. Mi moramo ostvariti uštede iz proračuna Europske unije, a ne povećati rashode. Kada je 1972. godine Ujedinjena kraljevina e, pristupila zajedničkom tržištu, kada pitate ljude na sjeveru Europe da li daju prednost trgovinskom sporazumu ili političkoj nadržavi, velika većina bi se izjasnila za sporazum o slobodnoj trgovini. Osobno smatram da se Europska unija treba vratiti unazad na zajedničko tržište, na sporazume o slobodnoj trgovini. Ako e, odustanemo od političke nadržave i umjesto toga se koncentriramo na slobodnu trgovinu, onda bi možda čak i Ujedinjena kraljevina mogla razmisliti o tome da ponovno uđe u članstvo. Hvala vam posebno na ovoj posljednjoj napomeni. S obzirom da više nemam nikoga na popisu, Vrlo rado ću ponovno predati riječ ministru Mariću. Bilo je mnogo pitanja, mnogo komentara. Izvolite. Hvala vam. Želim zahvaliti svima na postavljenim pitanjima i komentarima iz različitih perspektiva i motrišta, ali u konačnici osobno smatram da ste svi pokazali i demonstrirali veliku kompetentnost te zanimanje ovoga odbora za naš rad. Kao što sam već uvodno istaknuo, vezano uz našu ulogu u području VFO-a. E, dakle, ja sam već objasnio djelomično našu ulogu, međutim, e, to su ipak e, bila pitanja koja su bila dominantna, tako da ću pokušati sada to dopuniti nekim objašnjenjima, nemojte mi zamjeriti ako se budem ponavljao. Drago mi je da ste svi prepoznali našu predanost i hvala vam na iskazanoj dobrodošlici. Hrvatsko predsjedništvo svakako želi izgraditi snažne odnose s Europskim parlamentom, ne samo kada je riječ o paketu za višegodišnji financijski okvir, nego i vezano uz druge dosije koji nisu nužno u nadležnosti ovoga odbora. Mi smatramo da su te veze izuzetno važne i smatramo da se putem dijaloga mogu riješiti otvorena pitanja. Sada ću nastaviti, e, naime nastavit ćemo ovaj običaj, dakle svaki puta nakon sastanka Vijeća za opće poslove gdje se na dnevnom redu bude razgovaralo o VFO-u. E, mi ćemo pružiti informacije o tome. Međutim, tu je da kako ključno spomenuti političke smjernice koje ćete dobiti od Europskog vijeća. Što se tiče različitih tema koje ste ovdje spomenuli, e, zastupnik Fernandeš primjerice je postavio pitanje o vlastitim sredstvima. Dakle, sva ta pitanja kao što su vlastita sredstva, zatim e, program za potporu provedbi reformi, i još neke teme tek će biti stavljene na raspravu. O, o tome će se raspravljati i u sklopu trijaloga nakon što se dobije nakon što dobijemo političke smjernice. To obuhvaća i vlastita sredstva. Mi smo spremni E, tehnički dio posla je u vijeću već započeo vezano s vlastita sredstva. Dakle, čim dobijemo političke smjernice, mi ćemo krenuti s radom članak po članak, krenut ćemo analizirati zakonodavni prijedlog koji će biti osnova za paket mjera e, za vlastita sredstva. Spomenuli ste i sam opseg proračuna iznos sredstava, prijedlog komisije, stajalište Europskog parlamenta. i tako dalje. Posljednji komentar je bio nešto drugačiji. Rečeno je da zapravo trebamo ići na uštede, a ne e, na povećanje proračuna. Tu vidim neke sličnosti i sa državnim proračunom. U Hrvatskoj obično kada dođem pred sabor postavlja se pitanje treba li povećati ili smanjiti rashode. Sve u svemu, Kada je riječ o proračunu, ono što trebamo ostvariti jest da bude održiv, realan, učinkovit i sukladan očekivanjima građana. Da odgovorim na posljednja dva komentara vezano uz Brexit, to je da kako vrlo važno pitanje koje ne možemo zanemariti. E, eurozastupnik Kolakušić je s pravom istaknuo iznose i doprinos Ujedinjene kraljevine e, proračunu Europske unije. Međutim, Brexit je sada gotova činjenica, s time se moramo suočiti. Vjerujem i uvjeren sam da Europsko vijeće i čelnici država članica to uzimaju u obzir i u konačnici e, ćemo dobiti adekvatan e, adekvatnu potporu u proračunu Europske unije. Naime, to je doista nešto što je nužno za naše građane. Kao što sam i uvodno rekao, građani Europske unije od nas mnogo očekuju i mi im moramo dati odgovarajuće odgovore i rješenja. Rekao bih da proračun nije jedini modalitet da se odgovori na očekivanja građana. Europski parlament i vijeće će također razgovarati o Europskom zelenom planu koji utječe na svakodnevni život e, građana. Imali smo detaljnu raspravu o tome na sastanku odbora Ekon. Jučer smo na prvom sastanku Ekofina u vijeću također vodili istu tu raspravu. Ona je bila vrlo dinamična, vrlo plodonosna. Rekao bih da su gotovo sve države članice sudjelovale u raspravi, inače raspravu je pokrenula komisija. Naš zaključak i poruka državama članicama bila je da ćemo dati sve od sebe kako bismo održali što veći broj sastanaka u vijeću, na tehničkoj razini i na svim drugim potrebnim razinama, a da bismo mogli nastaviti dijalog o ovoj vrlo važnoj tematici. Mislim da se svi možemo složiti da će za to biti potrebno više mjeseci, čak i više godina, dok se ne ostvare neki konkretni rezultati. Što se tiče pregovaračke kutije, neki od vas su i to spomenuli, rekao bih da Europsko vijeće odrađuje svoj dio posla što je sasvim sukladno odredbama ugovora o snimanju Europske unije. Oni definiraju opći politički smjer i prioritete, tako da te političke smjernice koje dolaze s najviše razine posebno su korisne tijekom rasprava u vijeću i da se zapravo da se prekine blokada, odnosno pad pozicija u vijeću. Mi vjerujemo da razgovori, dijalog i političke smjernice mogu polučiti uspjeh na razini Europskog vijeća, a mi ćemo da kako nakon toga biti spremni za daljnji rad kao što sam već istaknuo u više navrata. Neki od vas spomenuli su i godišnji proračun za 2021. godinu. Situacija je prilično slična u vijeću. Vijeće radi na izradi smjernica za proračun. One, e, njih ćemo predstaviti vašem odboru na proljeće i time će se pokrenuti godišnji proračunski postupak nakon što komisija iznese svoj prijedlog za proračun međutim tada će radu vijeću predvoditi buduće njemačko predsjedništvo. Neki od vas su spomenuli također ovaj e, program za, za reformu i investicije. Htio bih e, se nadovezati na to kako potaknuti potencijalni gospodarski rast u, i na razini Europske unije i pojedinih država članica. Želim se nadovezati i na ono što je rečeno o demografiji. Jedan od instrumenata kojim će se moći stimulirati potreba da se provode reforme bit će upravo taj instrument. Kao i kada je riječ o vlastitim sredstvima, i ostalim dijelovima pregovaračke kutije moći ćemo djelovati tek kada dobijemo političke smjernice. Mislim da ste vi dobro upoznati sa metodologijom i radom vijeća. Mi namjeravamo postići parcijalni opći pristup tako da sve bude spremno Znači, i onda nakon što dobijemo političke smjernice, moći ćemo to odraditi do kraja. Dakle, to bi trebalo biti do kraja prvog e, trimestra. Spomenuli ste i pitanje migracija. S obzirom da sada želim nešto reći o Hrvatskoj, Moram reći da sada govorim u svojstvu ministra financija Vlade Republike Hrvatske, dakle ne govorim ispred vijeća. Stajalište Republike Hrvatske vezano uz migracijsku krizu od samoga je početka bilo vrlo jasno. Rekao bih da smo bili transparentni. Mi smo kazali da ćemo aktivno upravljati svojom granicom Poznato vam je da Republika Hrvatska nije jedna od najvećih država članica. Njezina površina iznosi samo 56 tisuća četvornih kilometara. Međutim, zbog specifičnog oblika ima najdužu fizičku granicu sa drugim e, sa e, državama koje nisu e, članice Europske unije, a to su Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora. Ova granica sa Bosnom i Hercegovinom predstavlja jedan od najvećih trenutnih izazova za naše institucije. Dakle, e, sve nadležne institucije se suočavaju s tim izazovom. Ja mislim da mi dobro odrađujemo svoj dio posla. U konačnici će sve ovisiti o pozitivnoj ocjeni Europske komisije. Ne samo u smislu upravljanja migracijama, nego i općenito ispunjavanja potrebnih standarda vezano uz naše buduće članstvo u šengenskom prostoru. Mislim da je ta pozitivna ocjena zapravo najbolji dokaz našeg uspješnog rada. Mi smo od samoga početka zagovarali aktivan pristup za te ljude, da im se osigura zdravstvena skrb, da smještaj, hrana, sve ono što je potrebno. No, ne može se reći da su ti izazovi laki, niti jednostavni. Čuli smo i kakva je situacija u Italiji i drugim zemljama na sredozemlju. Tako da smatram da e, je tu potreban jedan zajednički pristup, to vrijedi za Republiku Hrvatsku, zajednički pristup i razumijevanje svih država članica, no možete biti sigurni da će Hrvatska nastaviti aktivno se nositi i upravljati tom situacijom i dobar dio naših ljudskih resursa je usmjeren u to. I na kraju želim spomenuti još jedno pitanje koje je tjesno vezano uz migracije. Spomenuli smo pitanje demografije i demografskih izazova. Naše predsjedništvo, kao što već stoji u našim prioritetima, postavit će to pitanje na nekoliko foruma na razini Ekofina. To će biti jedna od tema na neformalnom sastanku u Zagrebu koji će se održati 24. i 25. travnja. A kada je riječ o demografskim trendovima, tu se ne radi samo o migracijama i s time povezanim izazovima, internim migracijama, nego općim demografskim trendovima. Upravo ste čuli na primjeru Hrvatske e, kakav je odnos između zaposlenih, broja zaposlenih i broja umirovljenika. Dakle, to je da kako iz perspektive mirovinskog sustava, tu imamo i zdravstveni sustav, sustav socijalne skrbi, dakle tu postoje različite perspektive u svakoj zemlji, u pojedinim sustavima. No, mislim da to je i jedno zajedničko pitanje jer se ne sjećam niti jednog ministra financija koji ne bi bio svjestan činjenice da e, su ti izazovi u porastu, dakle svi su toga svjesni, tako da su nam potrebna adekvatna rješenja. Što god poduzmemo u sklopu e, programa strukturnih reformi u mirovinskom, zdravstvenom ili sustavu socijalne skrbi, niti jedna mjera, demografska mjera neće riješiti sva naše, sve naše probleme, tako da nam treba jedan solidan i održiv rast e, koji će generirati nova radna mjesta. A upravo taj odnos između radno aktivne snage i umirovljenika vrlo je jasan. Dakle, to je čista matematika nazivnik i brojnik, dakle jasno je kako pristupiti tom pitanju. Kao što sam rekao, drago mi je da smo došli na ovaj današnji sastanak. Nadam se da je i vama ova rasprava bila korisna. Moji suradnici su zabilježili sve što ste rekli. E, mi smo već upoznati sa nekim vašim stajalištima i možete biti sigurni da će naše predsjedništvo nastaviti s radom na razini vijeća, ali da ćemo isto tako nastaviti dijalog i suradnju te da ćemo se koordinirati i s Europskim parlamentom u raznim područjima i vezano uz razne teme. Hvala vam lijepa gospodine Mariću na vašim eh, vrlo obuhvatnim odgovorima i napomenama. Uistinu cijenimo kao prvo činjenicu da ste došli i eh, dobrodošli ste nam i ponovno, a također cijenimo i to što ste govorili vrlo otvoreno i vrlo iskreno u odgovaranju na pitanja naših zastupnika što ovaj odbor kako cijeni. Ali sada kad smo vas već ulovili nećemo vas eh, tek tako lako pustiti zato što smo u sklopu pregovaračkog tim svima e, za višegodišnji financijski okvir sljedeći tjedan u Zagrebu, pa se svakako vidimo. Hvala svima, nastavljamo sa sastankom danas poslijepodne u 15 sati.